Um, Drage kolege, veliko mi je zadovoljstvo predstaviti vam doktora Mohada Amina Mohamed al koji je potpredsjednik vijeća Saudijske Arabije, Šure. On je tu sa izaslanstvom i članovi izaslanstva su tu u dvorani. Kao što znate imali smo predstavništvo od za poslove u posjeti Saudijskoj Arabiji između 8. i 9. veljače. Tamo su održani važni sastanci na najvišoj razini kako bi se raspravljalo o regionalnoj sigurnosti, sigurnosti, ljudskim pravima, gospodarskim odnosima između Saudijske Arabije i Europske unije. Svi smo upoznati sa situacijom na Bliskom istoku i u području zaljeva i svi znamo da je Saudijska Arabija doista ključni, ključni akter u pokušajima stabilizacije područja i situacije koja zasigurno može izazvati brojne negativne posljedice. Imamo zajedničke izazove jer neki od tih izazova dolaze do naših obala i utječu na naše države sigurnost, e, borba protiv terorizma, gospodarstvo, trgovina i druga područja, geopolitika. To su sve važne teme i zajednički izazovi. Važno je da održavamo dijalog sa prijateljima iz Saudijske Arabije i taj dijalog treba biti otvoren i redovit. Za Zasigurno stanje u Siriji predmetom je briga za sve nas i umjesto da se približava nekom svjetlu udnu tunela, situacija tamo postaje sve složenija i to ima međunarodne posljedice. Irak je dodatni problem i naše zajedničko zanimanje. Imao sam par minuta razgovora sa njegovom ekscelencijom prije početka sastanka, te sam eh, podijelio iskustvo rumunskih eh, Iraka, eh, rumunskih vojnika u Iraku. Jemen, još jedna tema koja ima veliki interni sukob. Također imamo zajednički stav o ulozi glede Irana u području, zatim tu je teroristička prijetnja koja utječe na sve nas i općenito govoreći stabilnost na Bliskom istoku i Sjevernoj Africi koji su naši e, direktni susjedi, predmetom su velike briga za nas i tu sigurno Saudijska Arabija ima važnu ulogu u cijelom tom području. Primijetili smo s velikim zanimanjem ambicioznim ciljeve za 2030. I vjerojatno ćete u svom obraćanju, vaša ekscelenciju, spomenuti koje korake koje, koje predviđate kako bi se proveli svoje ciljeve. A sada vas molim da uzmete riječ i se, obratite se kolegama. Izvolite, imate riječ. Hvala. Govorit ću na arapskom Moram reći da e, arapski kanal e, prijevodca arapskog jezika je broj šest. U ime Allaha milostivog samilosnog dame i gospodo članovi odbora za vanjske poslove i izaslanstvo sa Mašrek, dame i gospodo, dragi kolege, mir bio s vama. Najprije želim reći do koje mjere sam e, sretan što mogu sa svojim kolegama nazočiti zajedničkom sastanku. Naime, u rujnu 2015. godine bili smo na sastanku s vama i bili smo uvjereni da i Šura, savjetodavno vijeće, e, trebaju s vama redovito i stalno graditi veze i želim vam prenijeti pozdrave vaših kolega. Saudijska Arabija zemlja je koja voli stabilnost i mir, te koja radi ruku pod ruku sa svim državama, osobito s Međunarodnim zajednicom, kako bi se uspostavio mir i prosperitet. Iz tog razloga postoje brojne političke inicijative koje su poduzete s tim u vezi, a s ciljem dobro ulagati naša financijska sredstva kako bi se moglo djelovati u cilju stvorenja prosperiteta svih zemalja u regiji. Mi smo dali doprinos e, za financiranje infrastruktura, bolnica, zračnih luka, kako bi se stvarala nova radna mjesta za građanstvo, za Saudice. Mladež je važna. Kod nas mladi predstavljaju više od 70% i na taj način mi nastojimo uspostaviti nove infrastrukture kako bismo uzeli pod okrilje tu nove, to je nove mlade naraštaje. Tu su veliki napori u financijskim reformama i velika je borba protiv korupcije i stvaramo isto tako e-vladu, e-upravu kako bismo mogli slijediti međunarodna kretanja i te nastojimo ojačati vanjska ulaganja kako bi ta ulaganja postala vezom između svih kontinenata. Mi ulažemo maksimalni napor u izgradnju ljudi i ljudske kapacitete, ulažemo u sveučilišta te surađujemo sa svim sveučilištima. Imamo više od nekoliko tisuća studenata iz Saudijske Arabije po svim međunarodnim sveučilištima, među kojima su i europska sveučilišta, a na taj način stvaramo mostove suradnje između sviju nas. Dame i gospodo, Saudijska Arabija ima povijest e, dugu više od 300 godina i stalno se reformirala od samog početka. Na samom početku ove države e, životni vijek e, je mogao trajati prosječni životni vijek 37%, a sada preko 70%. Prije je bilo velika većina nepismenih, a sada ih ima 0%. 60. godina žene nisu išle u školu, a danas 55% žena, odnosno 55% studenata su žene. Izgradili smo i modernizirali Međlisel Šuru, odnosno savjetodavno vijeće i danas tamo zasjeda 150 e, zastupnika, među kojima 35 žena, dakle one su članicama te elite, jedna od njih e, nazačna je među nama danas. Saudijska Arabija tako radi na izgradnji mostova i jedan čuvara. Pokrenuli smo, dakle, centar Maleh Abdala kako bismo izgradili interreligijsko sveučilište, odnosno sveučilište interreligijskog dijaloga u Europi. E, Posjeti čuvar e, džamije, obišao je Vatikan. Uložili smo milijarde dolara e, kako bismo poticali dijalog između religija i 95 zemalja je imalo beneficije od toga. Moja zemlja je treća zemlja po broju financijskih transfera i te, transfera radnika. Na taj način moja zemlja predstavlja zemlju kojoj ima ogroman broj gostiju radnika. Naša zemlja je jedan od 20 najvećih donatora međunarodne pomoći za razvoj. Dragi kolege, dame i gospodo, uvaženi zastupnici, ono što proživljava danas Bliski istok nije nešto što se tiče sukoba između religija. Ne, tu se radi o borbi između dobra i zla, neki žele nametnuti svoju, svoje tumačenje svijeta oružjem, a svi znamo da je Iran na čelu zemalja koje financiraju terorizam. I tako najrecentnija izvješća, američka izvješća u ovom slučaju, stavljaju Iran na čelo država koje potiču terorizam i sponzoriraju takvo djelovanje. U prošlosti smo imali mirne odnose s Iranom, no od uspostave nove vlade u Iranu koja vjeruje u izvoz revolucije, od tog trenutka regiji je potonuo u odnosno dožive brojne napade i tako nova vlada Molaha u Iranu financira uveliko financira sve ekstremističke terorističke pokrete diljem svijeta. U Iranu ima čak i zatvorenih e, članova Al-Qaide koje Iran odbija ekstradirati, izručiti i kao što znate, moja zemlja je od 1992. godine pretrpjela više od stotinu terorističkih napada. A svo to vrijeme u Iranu nije došlo niti do jednog napada, što je dosta čudno I postoje jako dobro potkrepljeni potkrepljena izvješća koja dokazuju da Iran financira terorizam. Dame i gospod, želim reći da je Saudijska Arabija uveliko propatila od terorizma. Mi smo preživjeli više terorističkih napada, no zahvaljujući našim obaštajnim kapacitetima mogli smo razotkriti 266 planiranih napada na našu državu. Suradnja između prijateljskih sigurnosnih obavještajnih službi omogućila je raskrinkavanje brojnih napada. I zato vam želim uputiti jedan apel i tražiti da udružimo snage i borimo se protiv tog istog zajedničkog neprijatelja. Svi smo na istom broju, brodu i borimo se protiv istog neprijatelja. Dame i gospodo, želim vam reći da se tu radi o jednom bolesnom tkivu. Tu se ne radi o muslimanima. Oni koriste islam, ali to je isuviše laka isprika za pravdanje njihovih e, bolesničkih napada. Dame i gospodo, svi smo vidjeli konvoje u Siriji koji su išli prema susjednim zemljama i vašim zemljama i pitam vas jeste li vidjeli izbjeglice i migrante koji dolaze iz Jemena jeste li vidjeli plovila u kojima su se ukrcali stanovnici Jemena naime Saudijska Arabija se brine za jemenske civile mi smo, mi radimo sa koalicijom prijateljskih zemalja i ne smije se e, gađati bolnice, civilne građevine. Mi se bavimo isključivo vojnim ciljevima. Naša koalicija ima međunarodno pokriće na temelju rezolucije Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda 2216 i mi na tom temelju vodimo ovu koaliciju, a kako bismo a odazvali smo se na poziv legitimne vlasti u Jemenu koje su od nas tražile da u okviru sporazuma eh, sporazuma za obranu Arabkoma sudjelujemo u njihovoj obrani. Dame i gospodo, represivnost sirijskog režima eh, van, mimo je svakog razuma. Oni su posezali za međunarodno zabranjenim naoružanjem. Pet godina je prošlo od početka rata u Siriji, a vidimo koji su rezultati najteže krize kroz koje čovječanstvo prolazi. Milijuni mrtvih, 12 milijuna izbjeglica, a sve to popraćeno međunarodnom groznom međunarodnom tišinom. Saudijska Arabija prihvatila je 2,5 milijuna, 2,5 milijuna izbjeglica. Niti jedna zemlja na svijetu ne može se pohvaliti da je napravila to što je napravila Saudijska Arabija. Mi njih ne smatramo izbjeglicama, to su naša braća. Prema njima postupamo kao prema vlastitim sugrađanima, ne smještamo ih ni u kakva geta, omogućujemo im da se stope s našim društvom. 140 tisuća studenta i studentica iz Sirije studiraju u našim e, sveučilištima i javnim školama, imaju pravo na zdravstvenu zaštitu i na pomoći saudijske vlade. Prema njima se ne postupa kao prema izbjeglicama. To je također milijun jemenaca na teritoriju Saudijske Arabije koji su došli još prije izbijanja problema, sigurnosnih problema u Jemenu. Neki jemenci ilegalno su boravili kod nas, a sada upravo regulariziramo njihov e, boravak. Dame i gospodo, e, neuplitanje u unutarnje poslove drugih zemalja, jedan su od pravila međunarodnog društva. Mi u Saudijskoj Arabiji želimo reći da, je naš, da su naše pravosuđe i naš sustav da su, pravni sustav su neovisni i nitko izvana se ne može uplitati u naše, u funkcioniranje naših pravosudnih organa, tijela. Tu se radi o zakonima i pravilima koje su naši sugrađani izabrali, nitko niti na izvršnoj, niti na zakonodavnoj razini ne smije se uplitati u sudske odluke i općenito u funkcioniranje sudova. Dame i gospodo, i dalje se želim oslanjati na demokraciju i međunarodno pravo. koji e, imaju za pravilo neuplitanje, a na temelju toga želim govoriti o Justi, a to je američki zakon za borbu protiv sponzoriranja terorizma. Mi se tome uveliko protivimo i smatramo da može imati katastrofalne posljedice štetne za sve zemlje svijeta. To će naime izazvati sumnjičavost, nestabilnost i uroditi brojnim sumnjama između na međudržavnoj razini. Dame i gospod, mi želimo opetovati našu namjeru da uspostavimo i održavamo dobre veze između Madli i Europskog parlamenta. Europska unija jedan je od najsigurnijih partnera naše kraljevine. Razmišljajući o razdoblju 2030. godine bilo je riječi o otvaranju prema vašim zemljama i pospješivanju trgovinskih odnosa, do kojih nam je jako stalo. I želimo inzistirati na povlaštenim odnosima koji nas povezuju već desetljećima. Također inzistiramo u okviru nove strategije za razvoj za 2030. u strategiji Saudijske Arabije, želimo reći da će Europska unija zasigurno imati mogućnost e, puno veće saradnje i u tom kontekstu želimo vam izraziti svoju najsrdačniju zahvalnost, zahvalnost na podršci koju nam Evropska unija pruža i želimo od vas tražiti isto tako da podržite palestinski narod, narod koji proživljava sudbinu mučenika na tom prostoru i da se stane na izgradnji novih kolonija u e, okupiranom palestinskom prostoru, teritoriju i želimo isto tako da se prizna da je palestinski narod e, narod kojem su oduzeta sva njegova prava jer tu se radi o narodu prema kojem se nepravedno ponašalo, jer oni imaju pravo živjeti neovisno u slobodnoj zemlji, odgajati vlastitu djecu u slobodi i neovisnosti, kao što je to slučaj s našim narodom i s vašim narodima u Evropskoj uniji. Najljepša hvala i neka Boži mir bude s vama. Hvala vam. Zamolio bih kolegicu Alio Mari koja je predsjednica izaslanstva s Arapskim polutokom da prva dakle preuzme riječ. A izvolite kolegice. Merci, monsieur le président. Monsieur le, vice-président. Hvala predsjedniče, gospodine potpredsjedniče. Želim se obratiti vama i članovima vašeg izaslanstva i srdačno vas želim pozdraviti u ime Europskog parlamenta i izaslanstva kojim predsjedam. Kao što se to moglo vidjeti tijekom radnog ručka kojim je predsjedao gospodin Brok, Saudijska Arabija i Europska unija im suočeni su s određenim brojem e, zajedničkih izazova. Trenutni izazovi, rat u Siriji, rat u Jemenu, sukob između Izraela i Palestine, no tu su isto tako i trenutni budući izazovi kao što su i izazov terorizma, migracija i razvoja migracijskih problema koje izaziva porast broja svjetskog stanovništva, osobito u područjima kao što je to Afrički kontinent, gdje je sve manji broj obradivih površina. Suočeni smo također e, i sa proređivanjem energetskih izvora, potrebom očuvanja okoliša, potrebom gospodarskog rasta na svjetskoj razini. S obzirom da Saudijska Arabija zbog svoje veličine i bogatstva ima osobitu ulogu u jako osjetljivom dijelu svijeta, ona je partner Europske unije. No mi možemo biti dobri partneri samo pod uvjetom da postoji doista pravi odnos međusobnog povjerenja. Iz tog razloga važno je da dijalog bude sve dublji i češći između naših institucija. Iz tog razloga se veselim i mi se veselimo što možete danas nazočiti našem susretu, kao što je to bio slučaj prošle godine, a kao što će i naše izaslanstvo doći u posjeterijadu kroz nekoliko tjedana. Želim vam postaviti sljedeće pitanje. Kako mislite da na najkonkretniji način možemo ojačati to bolje međusobno poznavanje i poznanstvo zastupnika i javnosti. Mi imamo različitu povijest i kulturu, toga treba biti svjestan, imamo isto tako i drugačiju zakondavnu povijest, no opet mislim da možemo i trebamo puno toga naučiti jedni od drugih i isto tako puno trebamo djelovati zajedno kako bismo bili učinkovitiji. Postoji čitav niz dobrih praksa koje treba razviti kod jednih i kod drugih. Saudijska Arabija bila je jedna od prvih država koja se bavila pitanjem deradikalizacije mladih koje su vrbovali ekstremisti, ja konkretno daješ. Možete li nam danas reći na čemu stojite, koji su rezultati vašeg djelovanja? Spomenuli ste što ste radili za određeni broj izbjeglica, mislim da bi zanimalo naš odbor da čuje koji su vaši projekti u određenom broju afričkih država da se razvijaju i da se pruži njihovom stanovništvu, njihovom mladom stanovništvu stvarne izglede za budućnost. Mislim da je puno toga što možemo zajedno raditi, više razgovarajući i surađujući i to je jedan razloga što to sam jako zadovoljna što se ovaj današnji dijalog održava danas, iako, mada mi je jako žao, ali <laughs> moram sada ići u Pariz na jedan drugi jako važan sastanak. Hvala. Hvala lijepo, gospodin Howitt. Hvala lijepo, ja sam koordinator kluba SID, predsjednika radne skupine dakle, za zemlje Afrike i Bliskog istoka. Te vas pozdravljam na današnjem sastanku. Ja sam također jedan od onih koji su bili izradili rezoluciju protiv vaše zemlje vezano uz izvoz oružja u Jemen. imam za vas tri pitanja. Dakle, diljem političkog spektruma ovdje u parlamentu doista poštujemo naše odnose sa Saudijskom, Arabijom i Vijećem za suradnju sa zemljama Zaljeva. Naš odnos se temelji na prijateljstvu, želji za partnerstvom, dakle poštivanjem. Osuđujemo sve terorističke akte, dakle, Mi želimo snažan suradnički odnos, postoje brojni naši zajednički interesi kao i oni kojima se razlikujemo. Drugo, ja sam također izvjestitelj za Iran. Ovaj parlament nije naklonjen Iranu, a protiv Saudijske Arabije, niti obrnuto. On je za suverenitet u toj regiji, za sigurnost i za razvoj vaše regije. Nećemo vam ovdje držati predavanja o tome kako bi se trebali urediti odnose u regiji. Mi poštujemo, poštujemo vas, međutim, prihvaćam i ono što vi kažete, da postoji polarizacija koja se više politička priroda nego religiozna i da ona šteti sigurnosti u vašoj regiji, ali i u širem kontekstu i postavljam pitanje što mi možemo učiniti kao Europska unija da deeskaliramo dakle te napetosti između vas i Teherana. Ja vas obećavam, da li je tu riječ o vašoj zemlji ili o Iranu, da je to evropski interes. Nemamo agende, nego samo dakle nastojanja da se smanji polarizacija, da se smanje intervencije izvan nacionalnih granica koje utječu na suverenost drugih zemalja, da se zajamči mir i stabilnost. To su naše namjere i htio bih da to razumijete. I konačno pitanje u vezi e, Jemena. Mi smo se u klubu pitali o pravnoj osnovi, dakle, za vaše djelovanje u toj zemlji i uz e, svo poštovanje imamo pitanja vezana uz e, vaše djelovanje, je li ono neproporcionalno? Dakle, više od 4000 civila je stradalo od ožujka prošle godine i napad na pogrebnu povorku koji je izvjestitelj UN-a ocijenio kao mogući ratni zločin. Za nas je teško shvatiti razlog takvog napada. I to je samo jedan od primjera. Tu su i škole i bolnice gdje su stradali nedužni civili. I to je ono što nas motivira kada je riječ o embargu na oružje. Nismo protiv vaše zemlje, već humanitarna patnja u Jemenu je prevelika i ona mora prestati. Evo, želim iskoristiti današnju priliku da vam to još jednom kažem. Hvala vam. Hvala. Htio bih da sada poslušate ekscelenciju jer e, će on odgovoriti na ova dva pitanja. Onda nastavljamo sa popisom govornika. Izvolite. Thank you, Mr. Holt. And uh, I do appreciate your questions, which I am sure they are really genuine. Hvala vam i poštujem vaša pitanja. Započet ću sa posljednjim vašim pitanjem. je riječ e, o važnom pitanju. Naša zemlja je izrazila žaljenje zbog onoga što se dogodilo i to odmah u trenucima nakon što se to dogodilo. I sa SAD-om smo započeli istragu o tome što se dogodilo. prema onome što sam čuo i na osnovu informacija koje sam primio, nema konkretnog dokaza da je to učinila koalicija, međutim mi ne poričemo. Što više, e, pokrenuli smo istragu. Dakle, to je naše službeno stajalište. Dakle, uz e, ovo što rat u Jemenu i žrtve koje se tamo događaju, to je jako teško pitanje. Međutim, nisu sve ove žrtve izazvane djelovanjem koalicije. Već je cijela ta zemlja taoc tenkova, balističkih e, raketa, dakle, koji su u rukama neodgovornih ljudi. Tamo je i predsjednik, dakle, u egzilu sa svojom gardom. Kao što jako dobro znate. Kao što znate, tamošnji narod je odabrao vladu i onda su se oni pobunili protiv te vlade vlada drži cijelu zemlju kao taoca. Međutim, ne može biti odgovorni za sve žrtve. Kada su članovi AFETA posjetili Saudijsku Arabiju, mi smo ih primili, nismo negirali da su se dogodile žrtve. Međutim, koristimo jako sofisticirano oružje koje cilja dakle vojna postrojenja. Uz potporu informacije dakle velikih svjetskih sila, mislim da jako dobro znate o kojim se to zemljama radi. Dakle, vi to ne poduzimamo sami, nepromišljeno, već je riječ o međunarodnim eh, standardima kada je riječ o određivanju ciljeva. Čak i ciljevi koji su možda upitni, mi se mi pokušavamo utvrditi je li riječ o civilnim ciljevima, zato što se nekada događa da su vojna postrojenja u blizini civilnih eh, nastambi. I pravilo je da se izbjegne napad ukoliko je moguće naškoditi civilima. To su činjenice, ja ovo ne izmišljam. I to je poznato međunarodnoj zajednici. Mi ne sviđamo ovo, ne sviđa nam se ovo što se događa u Siriji. Bombe, velike svjetske sile, sofisticirani avioni. Ubijaju se stotine tisuća ljudi, tisuće svakog dana. Mi, mi se branimo. Mi nismo, mi ne želimo agresivno preuzeti kontrolu u toj zemlji. Naša država je napadnuta, jer je to oružje u rukama neodgovorne države. I uvjeren sam da, da se tako zaprijeti svakoj zemlji u Europi. Mi smo da da se napadne. Mi smo nas u Huti tri puta napali 2009. 2011. i 15. Mi smo se suzdržali svaki put da se ne bismo dakle upustili u vojni sukob. Znate da nije ugodno biti u ratu. Tarif i Asir samo su 200 km od Sane. i jučer i prekjučer su napadnuti. jer gađani ciljevi u tarifu, ali ih je sustav Patriot evo spriječio. Kao što znate, do zadnjeg smo trena tražili e, mirno rješenje. Došlo je do poziva dakle Hutima da se da predaju oružje u ruke dakle neovisnog tijela. Rekli smo radite što hoćete, dogovorite se, riješite svoje probleme, ali problem postoji, postoje i posljedice toga. Međutim, ako ste zajedno, ako vas svih brine sigurnost vlastite zemlje, mislim da ne, ne želite da se u vašoj zemlji započne oružani sukobi. To je ono što se dogodilo. Međutim, mi pokušavamo učiniti što možemo da izbjegnemo žrtve, ali sve ove žrtve se ne mogu pripisati Saudijskoj Arabiji. S obzirom na vaše pitanje o tome što Europska unija može učiniti kada je riječ o odnosima Irana i Saudijske Arabije, jedino što ja osobno vjerujem kao zastupnik parlamenta jest ako biste mogli utjecati na Iran da ne, da prestane podupirati terorističke skupine. Hezbollah je službeno objavio da dobiva sredstva iz Irana po vama je Hezbolah naoružana teroristička skupina, dakle, tako ste je vi proglasili. I dakle, evo, oni aktivno pomažu terorističku skupinu. Ja mislim da bi se tu mogli nešto reći i spriječiti Iran da se miješa u poslove drugih. Zašto je Iran u Iraku? U Siriji? Kakve veze oni imaju sa Libanonom? i da tamo sprječavaju predsjedničke izbore. Iran ima svoje vojnike u Saudijskoj Arabiji putem Hezbolaha i drugih skupina. Uvjeren sam da to, da to znate. Nikad se nismo miješali oružjem ili nekim organizacijama poslove neke druge države. Naš ministar za vanjske poslove je rekao, dobrodošao Iranu. Mi smo želimo biti prijatelji sa irenom i ukoliko s njim riješimo uh, ove probleme, mnogo toga dobroga se može dogoditi na Bliskom istoku. Mi možemo umjesto da trošimo ove novce investirati u toj regiji. Međutim, sada trenutno nemamo mm, mnogo novca, evo rekli ste mi, vi ste bogata zemlja, ali mi više nismo bogata zemlja. Naš dug je 200 e, tisuća reala, dakle samo u ovom milijardi reala, dakle samo u ovom mjesecu. Dakle, možete zamisliti srećom, imamo velike rezerve, hvala Bogu, ali imamo mnogo projekata koji su u tijeku i oni su za gradnju države, a ne za uništavanje drugih zemalja. Mi gradimo e, željeznicu, bolnice, tu su uključene neke zemlje poput e, Španjolske, dakle, govorimo o željezničkoj mreži od 300 km. Ekscelenciju, mi smo zainteresirani za mir i molim vas da nam vjerujete. Mi smo ovdje kako biste vi razumjeli da ova situacija na Bliskom istoku ne obuhvaća više samo Bliski istok. Naš kralj Abdullah je rekao, stići će, terorizam će stići i do vas, jer on nema veze sa religijama, dakle kršćanstvom, islamom. Ovo su zli ljudi. I kad vidite da netko podupire teroriste i zato imate dokaze, a onda se morate pobuniti. I tu mora cijeli svijet biti ujedinjen. Ne želimo da se neko sada svrstava na našu stranu ili protiv nas ili protiv Irana, već da pomogne činjenici da svijet evo, živi u miru, da se zemlje jednostavno ne miješaju poslove jedni drugih. Hvala lijepo, nastavljamo sa našom popisom govornika, zastupnik Kuzo. Hvala lijepo. Evo, ne slažem se kada kažete, kada govorite o dobru i zlu na svjetskoj razini. Mislim da u ovom trenutku ne bismo tome trebali na taj način govoriti. Zato što ono što utječe na međunarodne odnose i što se treba poštovati jeste povelja Ujedinjenih naroda. Ja se slažem kada vi govorite o nemiješanju, međutim ono što se govori o Iranu može se, može se spomenuti u slučaju vaše zemlje. Nedavno smo dobili jednu dobru vijest, vijest o sporazumu sa Iranom, o nuklearnom naružanju. Možda to nije dobra vijest za vas, ali je dobra vijest za međunarodnu zajednicu. Međutim, želim reći još nešto. Vi ste intervenirali u Bahajenu u Jemenu, to je rekao kolega Havet. Mi smo tražili embargo na, na vaš uvoz oružja. Ja se sjećam napada vaše koalicije protiv e, jedne manifestacije u Sani. Tu su sudjelovale stotine tisuća ljudi, ali ne To ne priznate, vi to njih spominjete u kontekstu tih neodgovornih osoba koje evo, drže u šahu stanovništvo. Međutim, napad koji ste vi poduzeli evo, tijekom jednog pogreba, potom e, korištenje kemijskog e, naoružanja, dakle, zabranjenog e, oružja, to jednostavno nije prihvatljivo. Potom intervencije u Siriji. Postoje brojni dokazi koji govore da vi financirate terorističke skupine koje djeluju u toj, zom, u toj zemlji. Međutim, imam za vas drugo pitanje. Što vi doista radite za mir? Zato što se mir postiže pregovorima. Pustimo sada vaše djelovanje u Siriji ili u Iraku. možete zasigurno e, raditi na miru ukoliko prihvaćate ovakvo, ova, ova ubojstva na ovaj način. Mr. Kozu, yani ana ahterim rajak, Cijenim u potpunosti vaše mišljenje, gospodine Kuso. No, dakle, uvažam vaše mišljenje, no ne slažem se s vama, kao što ste i vi sami rekli da se ne slažete s mojim stavom. No, ja imam svoju polazičnu točku. A to je ispravan postulat. Ja nisam došao ovdje pred vas kako bih vam e, izmišljao bilo šta ili predstavljao neke neistine. Ja želim, ja sam ovdje došao reći vam da sam spreman željan e, surađivati s vama, ja sam e, parlamentarac kao i vi. Dakle, idemo u istom smjeru kako bismo pomogli svojim zemljama, svojim narodima, jer smo izloženi prijetnjama jedni i drugi i nije od neke velike koristi da se suprotstavljamo jednim drugima. Ja u potpunosti razumijem to što se vi možete ne slagati sa mnom. Što se pak tiče Bahreina, države savjet, Vijeća sigurnosti zaljevskih zemalja imaju zajednički obrambeni sporazum i molim vas da provjerite to što ste rekli. Dakle, e, Saudijska Arabija se nikome nije uplitala u unutarnje poslove. Ako se ako negdje došlo do ingerencije, uplitanja, to je bilo samo kako bi se zaštitile civilne instalacije, jer vlada te zemlje nije bilo mogućnost to napraviti. Saudijska Arabija nije sudjelovala u prosvjedima ili bilo kakvim drugim događajima. Dakle, Saudijska Arabija nije se uplitala u jemenske unutarnje poslove. To možete provjeriti. Što se pak tiče pogreba koji ste spomenuli i koji su napadnuti, ja sam rekao da iskreno žalimo za onim što se dogodilo i izrazili smo svoje žaljenje. No, ja vam želim objasniti kako mi funkcioniramo i kako se uspostavila suradnja. Mi nemamo ništa za skrivati. Pitali ste što će Saudijska Arabija poduzeti za uspostavu mira. Mi smo na vašoj strani. Napravite što možete napraviti, što ste u stanju napraviti, a mi ćemo biti uz vas. Sve što možete napraviti kako bi uznapredovalo borba za mir mi ćemo se složiti s tim. Što se tiče Sirije, Ujedinjenih naroda i ženevskih pregovora broj 1, dakle kada je organizacija Ujedinjenih naroda okupila sve frakcije sirijske oporbe i Saudijska Arabija bila je tu uz UN. Možete to provjeriti. No, vi ovdje upirete prstom optužujući nekoga, a ne raspolažete dokazima. Ja na takve stvari ne mogu e, odgovoriti, no poštujem vaš stav, samo mogu reći da je Saudijska Arabija na strani jednih naroda, Europske unije, jer mi smo zemlja koja je stalo do mira, koja voli mir. Pozdravili smo ostvari napredak eh, po pitanju nuklearnog pitanja u Iranu, na čemu vam uzred budi rečeno iskreno zahvaljujemo, no mi sa svoje strane nismo pak uopće ni pokušavali stvoriti nuklearno naoružanje, što je dokaz naših eh, E, mirotvornih namjera. Mi, mi raspolažemo, raspolagali smo novcem i kapacitetima, ali uopće to nije bila naša želja, niti ambicija. I to je dokaz da je Saudijska Arabija zemlja koja je stala do mira i dokaz našeg djelovanja. Sada imamo na popisu četiri zastupnika. Molim vas za razumijevanje. Gospođa Lunaček, e, gospodin Kostaldo i gospodin Miček, da da omoguće da se postavi e, krug punih pitanja, a onda ćemo dati njima riječ, ako se slažete, da bi najprije gospodin Kan govorio. Izvolite, imate riječ. Hvala, gospodine predsjedavajući. Imam sastanak u odboru za proračun, pa vam zahvaljujem na vašem razumijevanju. Najprije želim izraziti dobrodošlicu e, gospodinu iz Saudijske Arabije, e, Mohamedu Al-Džefriju i e, želio bih se osvrnuti na ono što se događalo ove godine. Saudijska Arabija je vrlo važna zemlja i bilo je impresivno slušati vaše izlaganje danas i e, postignuća. E, Podužili ste očekivano trajanje života, nema više nepismenosti, žena prava, e, prava žena su osnažena. No, želim postaviti neka dodatna pitanja. Kolega je, gospodin Richard Howard je spomenuo pitanje Jemena i tu bismo postavili dodatna pitanja. Na koji način nadzirete vojsku kako biste bili sigurni da su žrtve na strani civila ograničene, te isto tako koja pomoć je pružena civilima u odnosu na ovo što se dogodilo u Jemenu. E, također drugo što bih želio saznati, kad ste pričali o izbjegličkoj situaciji koju i mi doživljavamo i svjedočimo ovdje u Europi, mi zapravo mnogo toga ne znamo. Ono što često čujem u ovom domu je da zemlje zaljeva zapravo ne rade gotovo ništa po pitanju izbjegličke krize. Kako bi bismo mogli ispraviti tu situaciju i dobivati točne informacije? Prihvaćam ono što ste rekli, da postoje određene razlike između Irana i Saudijske Arabije, razvijemo i laženja. E, ovaj dom strahuje unatoč tome od sljedećeg, da te različitosti postaju sektorske naravi i e, od njih neće biti pošteđena niti Europa. Dakle, što možemo učiniti kako bi se taj odnos između Saudijske Arabije i Irana poboljšao? I posljednje što želim reći, govorili smo o terorizmu, no često se kaže i čuje da su Vahabi dijelom Daješa i, koliko je grozna njihova ideologija. E, kako ćete na to reagirati i što bismo dodatno mogli učiniti da osnažimo su suradnju između EU-a i Saudijske Arabije koja je za nas vrlo važna zemlja. Hvala vaša ekscelencijo. Najviše hvala. Evo, odgovorit ću najprije na zadnje pitanje koliko dopuštate. Mikrofon nije uključen. Najprije želim reći da je Daesh stvoren prije tri godine u Iraku nakon povlačenja američkih vojnih snaga. Saudijska Arabija je u zadnjih 300 godina uvijek imale istu vjersku politiku, istu vjersku obedijenciju već 300 godina. I što se toga tiče, želim jednu stvar reći. Vehabijski islam, a to možete doći kod nas i pitati bilo kojeg saudica i pitati kako definira vehabizam i oni vam ne bi znali odgovoriti što je to vehabizam. Pitali bi vas što je to vehabizam. Dakle, mi nemamo neke vjerske vjernost, vrijednosti koje se nazivaju vehab, vehabijskim islamom. Ne, to je jednostavno vjera, religija koju smo mi, e, koja je naša, to je islam e, od tisuću već 2540 godina i to je religija koja je došla preko e, našeg e, proroka i koji je brat svih proroka koji su prije njega došli i koje poštujemo sve i molimo za sve proroke i za Mojsija, Isusa, svi oni, i Abraham, svi oni proroci su koje poštujemo i vjerovati u njih sve je stvar. Jutro sam pročitao neke stihove u Kuranu i želio bih vam eh, spomenuti jedan čiji sadržaj govori sljedeće. Ako netko nekog ubije, ako ubije samo jednu osobu, to je kao da je ubio cijelo čovječanstvo. A onaj koji daje život ili koji omogući da se zaštiti nečiji život, to je kao da je pomogao cijelo čovječanstvo. Dakle, to je sama bit. Kuran je otkriven u različitim etapama, u različitim razdobljima povijesnim. Neki kažu da islam poziva na nasilje, no sve to samo su neutemeljene optužbe. Treba pročitati te stihove, jer ovo što sam rekao, istina je i ponavljam to. Ako neko uzrokuje nečiju smrt, to je kao da je uzrokao smrt cijele, cijelog čovječanstva. To je doista ono u što vjerujem i to je naš islam. I ne postoji ništa drugo, ne postoji ništa što se zove vehabizmom. To su samo neutemeljene optužnice. Što se pak tiče sektarizma, konfesionalizma, dr. Džihad Nisi pedopsihijatrica, šitkinja, Znate, mi imamo više od stotinu tisuća studenta, među kojima je ogroman broj šita. Dakle, tu nema apsolutno nikakve diskriminacije, nikakva se razlika ne pravi između naših građana. Svi smo mi jednaki pred vladavinom prava, u Međusel Šuri, u savjetodavnom vijeću imamo muškarce, žene, sunite, sve su vjeroispovijesti zastupljene. Bio sam pred MMF-om, Svjetskom bankom nedavno i jedan kolega koji je predsjedao sjednicom bio je jedan od izvršnih eh, ravnatelj jedne velike saudijske banke, on je saudijac i šit. Dakle, kao što vidite, dame i gospodo, nas se bezrazložno optužuje. No, treba se potruditi i doći do istine. Nemojte ići lakšim putem i samo čitati izvješća. Dođite kod nas, vidite na licu mjesta što je i kakva istina a ne samo ono što mediji govore. Dakle, dođite, vidite na terenu. Mi smo zemlja koja je počela od ništice. Mi smo bili pastiri i nismo imali apsolutno ništa. Živjeli smo pod šatorima u pustinji. Malo po malo stvorili smo najbolja sveučilišta, najbolje bolnice. Dakle, nije moguće, dakle, da danas mi u svojoj vlastoj kući vršimo tu diskriminaciju između među manjinama i sastavnim elementima našeg društva. Hvala gospodine predsjedavajući. Ja kao kao članica zelenih i kao zastupnica u ovom parlamentu poštujem e, našu ulogu parlamentaraca i vaš našeg gosta danas. Poštujemo naše međusobne razlike, ali moramo razgovarati o tim razlikama. Dolazim E, iz područja zaštite ljudskih prava. Ja sam potpredsjednica ovog parlamenta e, koja je zadužena za mrežu za suradnju sa saharskim zemljama. Za nagradu Saharov. Dakle, to je nagrada koja se dodjeljuje za slobodu misli u ime ovog parlamenta i e, Rajfu Badavi je dodijeljena nagrada prošle godine mladiću koji se borio samo za pravo e, e, izražavanja i slobode i tvrdio je da su sve vjere ravnopravne, pa čak i ateisti moraju na taj biti tretirani uključujući prava žena. On je već tri godine u e, zatvoru u ime odbora za dodjelu nagrade Saharov. Moje prvo pitanje je kada ćete ga pustiti iz zatvora, zatvora obzirom da je on vaš državljan. Drugo pitanje, ljudska prava i prava žena. E, nedavno e, su žene dobile pravo da ih se izabere u općine u vašoj zemlji, no kada će žene u vašoj zemlji imati e, ravnopravna prava sa muškarcima kao ljudska bića koja mogu voziti vozilo, koja mogu raditi e, posao i za to dobivati plaću, koja mogu samostalno putovati. E, kada ćete, ćete sve javne sektore, uključujući politiku, otvoriti ženama? To se odnosi na ljudska prava u vašoj vlastitoj zemlji. A sada ću doći do pitanja regionalne politike i geopolitičkih pitanja. I ja sam u ovoj kući se slažem sa e, time da su da ste prije nekoliko godina e, odnosno neke države članice Europske unije su sudjelovale u intervenciji u Iraku i ja se slažem u tom E, u toj kritici s vama. No to ne znači da se s vama slažem e, sa vašim opisom situacije u Jemenu. To su i kolege rekli da vojna koalicija kojom vi predvodite ovo informacije iz Human Rights Watcha je e, izvršila mnoge napade u kojima je prekršila međunarodno humanitarno pravo i to i počinila je nerazvojne zračne napade u kojima su ozlijeđeni ili ubijeni civili. E, najnedavni događaj napad na e, pogreb u gradu Sani e, na ljude koji su sudjelovali u tom pogrebu. Vi kažete da istražujete što se dogodilo. Da li biste bili voljni prihvatiti i neovisnu međunarodnu istragu o tome što se dogodilo na tom pogrebu i vezano uz ubojstva civila koja su počinjena od strane koalicije koju vi predvodite. Da li biste bili voljni prihvatiti međunarodnu neovisnu istragu? Što se tiče Irana, slažem se sa kolegama, a i vi sami ste rekli da biste željeli imati dobre odnose sa Iranom, jer vi ste susjedi u regiji, koje korake vi poduzimate? Možemo li mi, vam mi pomoći u tome kako bi se ublažila, deeskalirala e, situacija neprijateljstva e, između Saudijske Arabije i Irana? Koje korake dakle vi poduzimate? I posljednje pitanje. Upravo sam pročitala da je Američki kongres poništio veto predsjednika Obame vezano uz zakon da članovi obitelji žrtava napada 11.9. E, će moći e, tužiti vašu zemlju zato što su e, članovi njihove obitelji bili žrtve tog napada. Koji su vaši komentari te odluke? Još dat ću riječ još dvama zastupnicima. A nakon toga ću odgovoriti. Ovo su vrlo važna pitanja i ja ću brzo odgovoriti na njih kako bi drugi zastupnici mogli postaviti pitanje vezano uz častu organizaciju od dna prema vrhu. Saudijska Arabija je istraživala sve što se događalo eh, je bila podvrnuta istragama različitih međunarodnih sudova vezano uz napade 11.9. CIA, FBI, ministarstvo obrane, ministarstvo pravosuđa i nije uspostavljena apsolutno nikakva veza između Saudijske Arabije i napada 11.9. Eh, ono što bih ja želio reći da vi znate, CIA je objavila izvješće da je je prvotni plan bio ne uključiti Saudice, već je Osama Bin Laden je bio puno mržnje i on je znao da jedino što će uništiti odnose između Bliskog istoka, odnosno muslimana i zapadnog svijeta, je ako uništi odnose između Saudijske Arabije i SAD-a. To je bio njegov plan i u posljednjem trenutku su zamijenili različite ljude iz različitih zemalja sa 15 saudijaca. To je iz izvješća CIA-a i to ne izmišljam. Zakon koji je donesen od strane Američkog kongresa unatoč vetu predsjednika Baracka Obame i unatoč e, prigovorima e, ministra vanjskih poslova i drugih vlada u SAD-u je jasna naznaka da će to naškoditi odnosima između naših nacija i govorim engleski, ovo je vrlo važno, i da je to nešto što krši međunarodno pravo i odnose između nacija i povjerenje i svjetsko gospodarstvo. Jer jednom kada se uništi suverenost nacija, stvarate situaciju u kojoj će se u svim zemljama moći osnovati džasta i cijeli svijet će se uključiti u slične postupke. To je naše razumijevanje i naše ministarstvo vanjskih poslova je dalo takvu izjavu i mi se nadamo da će kongres nakon izbora jer to je nešto što je vrlo bitno i u, prije izbora u, američku, u američkoj politici je to važno dakle nadamo se da nakon izbora e, će se prispitati ovo pitanje Fimet što se pak tiče Irana želim reći sljedeće. Dakle, kada je riječ o sredstvima za načinu za uspostavu dobrih odnosa s Irakom, pa evo, imamo sljedeću mogućnost, sljedeći način da se to napravi, a to je da Iran prestane podržavati nasilje i da prestane sa ekspanzionističkim nastupima u regiji. Eto, toliko, dakle, Iran pokušava biti vođa, ekspanzionist u regiji. Ne može se živjeti mirno s zemljom koja nastoji e, staviti pod svoje cijelu regiju. I oni to govore da su stavili pod svoje četiri zemlje regije. Da li trebamo čekati da mi budemo peta zemlja? Ne, naravno da ne. Dakle, naš cilj je mir, ali ne želimo mir u kojem ćemo biti žrtve u kojem ćemo mi biti ti koji će plaćati ceh, biti žrtve. Ne, mi želimo da se uvjeri Iran da se ne upliče u tuđe poslove, a po takvim uvjetom naravno da smo spremni imati dobre odnose s tom zemljom. Ponavljam, što se Irana tiče, mi se nismo uplitali u njihove unutarnje poslove. Hajdar El Abadi Dakle, govornik govori o Iraku ovdje. Stoga tiče, Saudijska Arabija se nije uplitala u iračke unutarnje poslove. Mi smo ovdje u koaliciji, međunarodnoj koaliciji i stoga nemamo, ne postoji nikakve saudijske snage u Iraku na terenu i to sam predsjednik vlade Iraka govori. Što se pak tiče tog pogreba, mislim da sam to već rekao, dakle, nama je doista žao zbog toga što se dogodilo i doista uspostavljeno istražno povjerenstvo u partnerstvu sa Sjedinjim američkim državama koje na tome radi, a vjerujem da imate povjerenja sa svim povjerenstvima koja surađuju sa SAD-om kako bi se došlo do pravi činjenica. Ako su neke greške ustanovljene, to će biti javno obznanjeno i mi ćemo poduzeti nužne mjere i mi nemamo apsolutno ništa skrivati. Što se pak tiče gospodina Raifa i prava žena. Gospodin Raif Badawi, želim reći sljedeće s njim u vezi. Mi vjerujemo u razdvajanje moći. Zakonodavni izvršni i izvršna vlast. Što se tiče gospodina Bdavoja, tu se radi o pravnoj odluci i mi ne možemo se uplitati u tu odluku. Tu se radi o pravosudnoj odluci i to je nešto što je u rukama sudova. Savjetodavno vijeće tu nema nikakvu ulogu. No, ipak vam želim reći tim u vezi da sve što je pravno, što se tiče pravosuđa. Želim reći da je pravosuđe neutralno i mi se ne možemo uplitati u rad sudstva u našoj zemlji. A ono što je gospodin Badawi napravio je doista poticanje mm, ljudi u našoj zemlji koje, to je nešto što može povrijediti vjeru i vjerovanju u našoj zemlji Iako je sud donio odluku protiv njega, pa on će to jednostavno, on će jednostavno platiti cijenu kao i bilo koji drugi građanin koji bi bio osuđen. Dakle, mislim da, gospodin, da je gospodin Badawi povrijedio određene zakone i smatram da je on toga svjestan. Dakle, on to nije radio nesvjesno, on je upoznan sa tim što to predstavlja, što to znači i on je to svjesno i namjerno napravio, iako je osuđen, onda će jednostavno, onda svi trebamo jednostavno poštovati presudu i sve što je zakonodavno, izvršna vlast se u to ne smije uplitati i slažete se s tim da sve što je sudstvo, dakle da sudstvo treba biti neovisno i tako se to dešava i kod vas. Uostalom, mi nikad nismo došli kod vas, tražili od vas govorili vam da to što radite, da je proturječno s ovim milionim zakonom i mislim da svaka sudska odluka mora biti ispoštovana kada se radi o ljudskim pravima, pa mi pokušavamo ispoštovati ljudska prava sukladno e, zakonima naše države. Dakle, postoje naša pravila i tu se radi o članku 19. Međunarodne povelju ljudskim pravima, u kojoj stoji da da se ljudska prava treba poštovati proporcionalno sukladno vrijednostima određene države i poštivanje ljudskih prava ne smije biti e, suprotno s vrijednostima i normama određene države. Dakle, ne mogu ja reći, doći ovdje u Brisel i djelovati nekažnjeno i reći ne, pa to se radi o mojoj ljudskoj slobodi. Znate, dakle, trebate stvari i tako analizirati. Što se sad, a što se pak tiče žena, mislim da je puno toga ostvareno. Saudijska Arabija zemlje u razvoju, puno toga je ostvareno. I ako dopustite, gospodine kolegica doktorica Inhad e, može uzeti riječ i reći par stvari u ime žena. Hvala lijepa. Imamo još dva zastupnika, e, gospodin Kostaldo gospodina Geci. Oni će zajedno postaviti pitanja, a nakon toga ćete vi odgovoriti. Već kasnimo 20 minuta, gospodin Kastaldo i onda gospodin Markeca. Hvala vam zahvaljujem ekscelenciji što nas je posjetio. Važno je održati ovakvu razmjenu stajališta s vašom zemljom zato što je, imate ključnu ulogu u ravnoteži na Bliskom istoku. To nije ništa novo, to je činjenica. I važno je da ova razmjena bude dakle, se temelji na međusobnom poštovanju, ali da bude iskrena. Moram reći da se ne slažem sa većim dijelom onoga što ste danas e, poručili. Već su se kolegi dotaknuli nekih stvari koje sam htio istaknuti u svojoj intervenciji, prije svega dakle, sudbina Rajfa Badavija, naš dobitnik sa nagrade Saharov prošle godine. A tu su i teme vezane sa, za jastu, dakle, u uvodu ste rekli da imamo zajedničku neprijatelja, to je terorizam, međutim zato su potrebni učinkoviti odgovori. Taj odgovor ne smije biti represivne prirode, on mora biti proaktivan, dakle mora se djelovati na razloge njegova nastanka i na ono što ga čini jakim, da činite odvratne stvari, pogađa civile i ostale, dakle, ranjive skupine. Dakle, s tog stajališta je od ključne važnosti pogoditi one koji financiraju terorizam. E tu postoji studije, dokumenti, dakle i od e, američkih e, službi. Oni koji su govorili prije mene govorili su jako dugo i mislim da svi zastupnici treba imati iste prava i obaveze, gospodine predsjedavajući, kaže govornik. U suprotnom je teško, ne mogu uvijek velike, veliki klubovi monopolizirati raspravu. To valja reći i ostalima. Idući put ograničimo se na tri minute. Svi, smo, svi imamo jednaka prava. Želim reći sljedeće. Dakle, State Department je više puta istaknuo da postoje privatni donatori koji su tijekom zadnjih godina i trenutno dakle financirali terorističke skupine, ne govorim samo o takozvanoj islamskoj državi, već Al-Qaidi i tako dalje. Zanima me što mislite o trenutnom zakonodavstvu dakle unutar dakle savjeta za suradnju zemalja zaljeva Dakle, da li ono što je vaša zemlja do sad učinila i druge zemlje što su učinile, je to dovoljno za suzbijanje ovih aktivnosti? Što biste još mogli, učiniti kako biste se borili protiv ovog fenomena koji je danas eh, jedan od dakle, najvećih eh, dakle, kanala za financiranje ovih organizacija? Tu je pitanje Sirije, dakle, zaslanik Demistura je dakle, htio da se izalepa dakle, iz, nasljednici Džabata al dakle evakuiraju iz Alepa je li moguće na taj način spasiti Alep dakle da bi se spriječi daljna patnja stanovnika dakle kako zaštititi stanovnike i još nešto vi ste malo čas govorili o prihvatu izbjeglica, dakle, ja, mene to iznenadilo zato što nikad nisam pročitao dakle takve podatke zanima me gdje bih mogao pronaći dakle potvrdu ovih vaših službenih podataka jer u izvješćima međunarodnih organizacija nisam naišao na to još jedno pitanje vezano uz Jemen. Rekli ste da poduzimate važne napore kako bi se oblažili dakle, ovi učinci ovih, djelovanja na stanovništvo, ali ipak izvješća govore o više od milijun pothranjene djece, 21 milijun osoba kojima je potrebna humanitarna pomoć, više od 10 tisuća mrtvih i dakle incident koji je više puta spomenut danas. Zanima me postoji li neka vrsta unutarnje rasprave kod vas o podizanju svijesti o tome da možda primijenjena strategija nije najbolja s obzirom na posljedice kojima svjedočimo. Borgecio. Zastupnik Borgecio, izvolite. Hvala, evo govorit ću zadnji, iako pripadam e, izaslanstvu koje se bavi odnosima sa zemljama zaljeva. mislim sam da imam s obzirom na to neku prednost e, u ovoj raspravi. Prije svega hvala e, dakle visokim predstavnicima Kraljevstva Saudijske Arabije, dakle kada je riječ o odnosima sa Evropom, ali imam tu jedan e, komentar. Možda imate previše povjerenja u ovakvu Europsku uniju. I tu želim iskoristiti priliku i čuti vaše mišljenje tome što konkretno Europa poduzima, naša visoka predstavnica govori, ja govorim sa ovima, sa onima, s njenim prijateljima, ali mi, barem ja, nismo uspjela shvatiti koja je točno uloga evropske uloge u kontekstu sirijske krize. I rado bih čuo mišljenje važne zemlje, važnog regionalnog dionika, kao što je Saudijska Arabija, o ovom pitanju. cijenim činjenicu što sam još jednom čuo e, osudu ovog takozvanog islama iza kojeg se skrivaju terorističke skupine. imam jedno pitanje s tim u vezi. Smatrate li da u zapadnom svijetu, naročito u Europi, da se premalo čuje glas pravog islama, dakle pravih e, religijskih vlasti, naročito u slučajevima kada se događaju dakle zločini koji pogađaju uh, senzibilitet uh, naših građana. Otvorit ću od jednu zagradu. Uh, znam da vaša zemlja ima dobre odnose sa Egiptom, te bih um, zatražio tu jednu humanitarnu intervenciju. To je jedno pitanje do kojeg je jako stalo u mojoj zemlji. To je tužna priča mladića Ređenija. Dakle, kojeg je e, tamo poslala neka zapadna organizacija, da se ne zna da radi, ne zna se točno što, i on je postao žrtva jednog zločina i tu postoji pravo roditelja jedno humanitarno pravo, dakle njihovo humanitarno pravo da dozna što se dogodilo. tu velikog licemjera kada je riječ o ljudskim pravima u Europi, o modernom ratovanju, humanitarna prava, odnosno ljudska prava ne postoje, ona se ne čuvaju i ne vidim kako i zašto mi sada evo ovdje upiremo prstom u ovu ili onu zemlju. Na svim poprištima modernog ratovanja povijest nas uči guše se ljudska prava i moje pitanje je sljedeće. Postoji li perspektiva mira u Jemenu od strane vaše vlade? Možemo na taj način odgovoriti na zabrinutost e, sviju kada je reč o zaštiti ljudskih prava. Hoće li taj rat brzo završiti? Čuo sam i u drugim prilikama da vi otvoreno govorite o tome i da je namjera vaše vlade da se taj e, konflikt prekine. zanimljivo htio bih čuti da i od danas e, vašu potvrdu o tome. Hvala. أبدأ بالإجابة عن أسئلة أول حاجة للسيد كاستيلو Najprije ću odgovoriti gospodinu Financiranje terorizma. Saudijska Arabija dijelom je članica koalicije. Tu su Saudijska Arabija, Italija, SAD. Dakle, to je mala skupina koja se zanima da se pronađe geneza financiranja terorizma i ispiranja novca. Dakle, kao što rekoh, mali broj država u koaliciji uspostavljen je kako bi se borilo protiv Daesha, a Saudijska Arabija dijelom je te skupine. I budite uvjereni, ukoliko želite dakle, saznati pojedinosti, Mogu vam reći da što se tiče razvoja, nadzora, sljedivosti fondova u Saudijskoj Arabiji, fondova za koje se sumnjiči da financiraju terorizam, mogu vam reći da je to jedan od najsloženijih i najpreciznijih sustava za međunarodne virmane. Dakle, nemoguće je napraviti virman transfer novca putem e-bankarstva, odnosno online bankovnih e, službi, ne može se s jedne strane na drugu financirati, e, poslati novce, a da se ne navede razlog transfera. Spomenut je američki zakon prema kojem se traži da se prate bankovni transferi novca kako bi se vidjelo tko financira terorizam. I ispostavljeno je da se preko Saudijske Arabije, dakle nakon toga te provjere ne financira nikakva teriška aktivnost, bilo internom, bilo eksterno. Što se pak tiče onoga što ste predložili za grad Alep, iskreno govoreći, mislim da velike sile upravljaju u Siriji. Rusija, SAD, a mi, mi smo rekli da smo pobornici svakog vida napora kojemu je cilj da se prekine sa masakrom i krvoprolićem u Siriji koja god sredstva bila uporabljena. Mi nismo niti s ovim ili s onim. Mi smo na strani sirijskog naroda i protiv onih koji sistematski masakriraju i ubijaju. Mi smo u tome svemu samo na strani sirijskog naroda. Rekli ste da ste jako iznenađeni, gospodine Kastaldo, brojem sirijskih izbjeglica koji su prihvaćeni u Sadijskoj Arabiji. U pravu ste, kažete da ste iznenađeni, ali mi smo za to krivi jer mi nismo dovoljno komunicirali te brojke. I više ćemo po tom pitanju toga poduzeti u okviru govora nasljednika pred e, glavnom skupštinom jednih naroda. Preslov nasljednik e, je također i ministar vanjskih poslova. O tome je bilo riječi na tom govoru. No možete u svakom slučaju provjeriti autentičnost tih brojki s tim da mi, Arapi, nikad ne postupamo prema drugim Arapima kao prema migrantima ili izbjeglicama. Mi smatramo, a tu se radi o arapskoj gostoljubivosti, smatramo da su članovi naše obitelji da imaju puno pravo doći u našu zemlju jer govorimo isti jezik, imamo istu kulturu, iste običaje i kada smo prihvatili braću iz Sirije, nismo ih stavili ni u kakve getoje, ni u kakve logore. Oni su dijelom saudijskog društva, imaju pravo raditi, stopiti se saudijskim društvom, mogu se također liječiti u našim bolnicama, školovati svoju djecu u našim školama, a to se možete provjeriti kod predstavnika Europske unije, veleposlanika Europske unije koji svoje sjedište ima u Rijadu, a možete to provjeriti i kod predstavništva HCR-a. Što se tiče pak drugih posljednjih pitanja, sada bih predao riječ HAD koja bi željela odgovoriti na posljednja pitanja. Najlepša hvala. Hvala, ekscelenciju. hvala i odboru za vanjske poslove Europskog parlamenta koji nas danas gošćuje. Sva postavljena pitanja ukazuju samo na jednu stvar, a to je interes cijele Europe za našu zemlju. Zemlju prema kojoj su sve oči uprte. Postavili ste pitanje glede položaja žene u našoj zemlji. Pa vidimo da se prvenstveno bavi svim elementima kojima se ne može smatrati, koji se ne može smatrati pozitivnima i tu se ne uzima u obzir napredak koji su ostvarile žene unutar saudijskog društva. Prvo pitanje koje je postavljeno bilo je pitanje slobode kretanja. U biti ta sloboda nije ograničena kao što se to može pomisliti isprava. Brojne osobe smatraju da je mogućnost kretanja žena ograničena u Saudijskoj Arabiji. Žene se mogu slobodno kretati unutar zemlje i izvan nje, poštujući običaje. Dakle, ne postoji nikad zakon koji to spriječava. Jezgra našeg društva jest obitelj. Obitelj je ta na kojoj počeo stabilnost našeg društva i sve počiva na tome, stabilnost našeg društva. Mi nemamo samo zakon u našem društvu koje oblikuje naše ponašanje. Tu su i pravila i običaji koji omogućuju ženama da ostvaruju određene stečevine koje žele i žene, a i celokupno društvo ignorirati te običaje nešto je što je suprotno slobodi žena. Kada žena da izraditi putovnicu, njen otac, brat, supružnik, to može potpisati. I, počeo od tog trenutka, ona može se slobodno kretati, u potpunosti je slobodna kretati se kako hoće. No, to pitanje može doista naniti štetu malim dijelama društva i u biti tu se isuviše fokusira na negativne aspekte. Žene su uveliko uznapredovale u našem društvu. Nažalost, reflektori nisu usmjereni u tom smjeru. Naša zemlja, mlada je zemlja. Znate, evo, nema toliko vremena da žene mogu ići na sveučilišta, a vidite već predstavljaju više od 50% diplomiranih studenta. Mogućnost školovanja, mogućnost upisa na sveučilište, tu su jednak prava između muškaraca i žena. Plaće su jednake za isti posao. žene sudjeluju u postupku odlučivanja, zastupljene su u šuri, savjetodavnom vijeću, ali isto tako i u gradskim vijećima. Žena također da je, sudjeluje u političkom postupku odlučivanja na mjestu savjetnica i to čak osam, tome je tako bilo osam godina prije nego što su žene mogle postati zastupnice u parlamentu, odnosno šuri. Ja sam bila savjetnica političara svojedobno i nisam bila jedina. Što svih pitanja koje se tiču žena, djece, tiče i što se tiče i drugih pitanja, prije nego što se odluke donesu, savjetovalo se sa ženama. Dakle, mi smo već sudjelovali u donošenju odluka, no ne na taj način jednako očit e, kao što je tome slučaj danas, to jest e, putem zastupljenosti u šuri. Žene su ostvarile ogroman napredak e, na polju prosvjete, imamo međunarodno poznate znanstvenice u oblasti književnosti, što se tiče knjiž... demografije i stanovništva, žena iz Saudijske Arabije bila je savjetnica glavnog tajnika Ujedinjenih naroda. Tu se radilo o pomoćnoj, pomoćnici glavnog ravnatelja za stanovništvo i demografiju. Ja ne želim mi više duljiti, naravno tu su, postoje i tabu i zabra u našem društvu, no vjerujem da mediji nekih zemalja doista to previše karikiraju i pretjeruju. E sad, tu je još i pitanje vožnje. Pa ništa ne brani ženama da voze automobile. Tu se radi o društvom pitanju u većini zemalja. Žene u našoj zemlji, našem društvu, žele moći voziti i mi se slažemo s tim, jer razvoj društva i ako Bog da novi, mogućnosti koje spruže ženama bit će i sve veći ako i tu će biti veliko mjesto i za inovativnost e, i za nove stvari u našem društvu. Hvala. Odgovorit ću gospodinu Borgeciju glede pitanja italijanskog državljana koji je ubijen u Egiptu. Mi želimo izraziti sučut eh, svim njegovim članovima, njegove obitelji i svim italijanima. Što se tiče naših eh, odnosa s Egiptom, eh, mi smo mi imamo puno povjerenje u sposobnosti i iskrenost sigurnosnih tijela Egipta i pravosudne, pravosudna tijela Egipta. Uvjereni smo da će naša braća u Egiptu učiniti sve što u njihove moći da se rasvjetli taj slučaj. Mi ne možemo intervenirati po tom pitanju. Mi tu ne možemo intervenirati, ali ću proslijediti vašu, vašu molbu našoj vladi koja će možda moći proslijediti e, i razgovarati o tome sa kolegama iz Egipta. Želim se tako dati riječ e, mom prijatelju Naseru kada se radi o terorizmu i činjenici da se terorizam skriva iza islama i da se kaže nešto o tome kako je terorizam uspio uvjeriti cijeli svijet da je kako je islam vjera terorizma. Sad dajem riječ dakle, kolegi koji je stručni od mene po tom pitanju. Njegova ekscelencija će odgovoriti još na samo jedno pitanje, jer više nemamo vremena. Kasnimo 40 minuta u odnosu na naš program rada. Zamolio sam gospodine Kastaldo vaše razumijevanje, a vi ste mi odgovorili predavanjem o paritetu. Drago mi je da je to završeno. Želio bih zahvaliti njegovoj ekscelenciji na tome što je odgovorio na sva pitanja i osobno mislim da uzimajući obzir pitanja, e, odgovori su dobro došli. Mi želimo pojašnjenja vezana uz mnogo toga što nam je nejasno. Njegova ekscelencija bi željela još samo jednu minutu e, dobiti za izlaganje. Obećajem da će biti samo jedna minuta. Mi smo došli ovdje zato što smo željeli doći. Mi smo zamolili da nas se primi. Došli smo ovdje da saslušamo vas i sada bolje razumijem vaše razmišljanja, vaše zabrinutosti. Mi smo krivi što nismo vam dobro prenijeli sve informacije. Ja sam u parlamentu i ja želim imati mnogo informacija na raspolaganju i potrudit ćemo se da i do vas dođu te informacije. No, molim vas, prije što išta odlučite, donesete odluke koje se tiču naše zemlje ili naše regije, pozivam vas da dođete i posjetite našu zemlju kako biste na licu mjesta vidjeli što se događa. E, možete provoditi istrage, mi se nećemo miješati. I ako vam trebaju informacije, obratite se meni. E, naši kontakti su ovdje i kod našeg veleposlanika. Kontaktirajte nas i zatražite informacije i onda ćete vi odlučiti jesu li vam te informacije dostatne ili ne, ili su neistinite ili netočne, ali barem Pokušajte nešto saznati. Nemojte primati informacije samo iz jednog izvora, već i iz alternativnih izvora i tek tada donesite odluku. Pokušajte razumjeti jedno. Mi smo različiti, ali smo i isti. Mi poštujemo ista načela i težimo i istim ciljevima, imamo iste nade, želje, ambicije za napredak naših zemalja, prosperitet, e, sretan život naših obitelji, mir. I vi i mi znamo da rat nikada nije rješenje. U ratu nema pobjednika. Mi vjerujemo u to. No, nama je rat nametnut, e, no mi ćemo se potruditi da bilo koji konflikt u našoj regiji bude riješen uz vašu podršku, vaše razumijevanje. Siguran sam da, da ćemo stvoriti bolji svijet. Hvala. Hvala kolege. Gospođa eh, Botir će sada preuzeti predsjedanje. Kolege, nastavljamo. I sada prelazimo na temu Uzbekistana i tekstila, trgovina tekstilom. Gospođa Lunaček, je li ovdje ili je već otišla na fashion show? Nisam vas razumjela, da li ste ovdje ili ste već na fashion show? fashion show uzbekistanskog tekstila. Kolegice, imate riječ, izvolite. Mogu li započeti? Hvala. Da, radi se o e, nacrtu preporuka za e, sporazum o partnerstvu i suradnji između Europske i Uzbekistana na bilateralnu trgovinu tekstilom. Dvije pozitivne stvari su se dogodile od kada smo posljednji puta govorili o ovoj temi. Znamo da je dugogodišnji predsjednik preminuo nedavno, a privremeni predsjednik, gospodin Micaovjev, je učinio dva pozitivna koraka. Pokušava popraviti odnose sa susjedima. E, e, Tadžikistanom i Kirgistanom, što je u prošlosti bilo problematično. I osim toga je najavio amnestiju i to je nešto što bi ja željela uključiti u rezoluciju putem amandmana. Nadam se da ćete se složiti sa time na sljedećem sastanku izvjestitelja u Sjeni, da trebamo zahtijevati ponovno da politički zatvorenici se puste iz zatvora jer ne zna se što on misli pod amnestijom. No to su neki pozitivni koraci koji sam željela spomenuti. Isto tako dopustite mi da vam kažem da smo primili izvješća o incidentima e, sa aktivistima za ljudska prava i novinarima. E, stranci i uzbekistanci su bili uključeni u te incidente koji su pokušavali dokumentirati na koji način se odvija žetva berba pamuka, da li postoji prisilni rad. E, oni su privremeno pritvoreni i neka, e, primili smo izvješća o fizičkom zlostavljanju i to moramo uzeti u obzir kada raspravljamo naše daljnje postupanje. I sada ću se vratiti na naš postupak sljedeću srijedu, mislim da je to 19 ćemo imati sastanak na temu Središnje Azije. E, članovi AFETA su pozvani. Razgovarat ćemo sa predsjednicima Međunarodne organizacije rada i drugima o situaciji tijekom berbe pamuka. E, za mene izvjestiteljicu u AFETu je bilo vrlo važno vidjeti da li ćemo dati suglasnost ili ne. Prije no što damo suglasnost, željela sam saznati kakva je situacija na terenu. Stoga će to biti vrlo važan sastanak. Ne znam da li ćemo sastanak izvjestitelja imati prije ili poslije srijede, no nadam se da ćemo <clears throat> za, u roku sljedećih tjedan da ćete na tom sastanku biti prisutni. E, prijeđemo sada na amandmane. 30 amandmana je podneseno. Ima ih mnogo, sve ih mogu lako prihvatiti i nekoliko njih mogu ući u kompromise. To ćemo vam predočiti e, sutra ili danas. Vidim da su neki kolege od onih koji su podnosili amandmane ovdje. Imam neka pitanja, posebice vezano svom e, drago prijatelju gospodinu Kukanu. Vi želite u nekoliko vaših amandmana izbrisati referenciju na neovisne promatrače. Pitam vas zašto jer mislim da su neovisni promatrači vrlo važni. I isto tako imamo neke dobre amandmane koje cijenim, pitanje šestog stavka, da li ćemo dati suglasnost ili ne, moram vam reći da do ovog sastanka koji ćemo održati sljedeće srijede bi želio da stvari ostanu kakve jesu no znam da imamo dva amandmana kolega koji bi željeli pružiti suglasnost, no molim vas da razmotrite ipak konačnu odluku do, e, nakon sastanka sljedeće srijede. Toliko od mene za sada i očekujem vaša pitanja. Thank you, thank you very much, Mr. Chairman. E, zastupnik Kukan. Kao što je već bilo spomenuto tijekom prve rasprave o ovom dosjeu, klub epp p-a smatra i dalje da bismo trebali dati pozitivnu suglasnost e, na ovaj postupak u odboru napredak u iskorjenjivanju dječjeg rada, o čemu je izvijestila Međunarodna organizacija rada, bi se trebao uvažiti i to se treba dodati u opis odnosa sa Uzbekistanom. E, podnio sam amandman koji to uzima u obzir. E, e, prateća rezolucija je takva da bismo u nju željeli uključiti i stajalište vezano uz industriju pamuka no ta rezolucija mora uključiti i napredak koji je ostvaren od strane naših prijatelja iz Uzbekistana, amendman 14 na primjer, i moramo uspostaviti uravnoteženi, eh, uravnotežene jezične formulacije. Dalje uključivanje s našim partnerima će eh, ostvariti dodatni napredak i kontinuirano iskorenjivanje prisilnog rada i dječjeg rada, a nedostaju mi ti te formulacije u sadašnjem izvješću. Isto tako, mislim da ne bismo trebali e, predviđati, predviđati apokaliptični scenarij u Uzbekistanu, jer mi smo partneri i možemo unaprijediti naše odnose. Tamo gdje postoje sumnje da će Uzbekistan se vratiti na prisilni rad, postoji Postoje instrumenti kao što su članak 2 i 95 iz sporazuma o partnerstvu i suradnji i također sam stoga podnio e, amandman broj 6. Uvažena, uvaženoj izvjestiteljici ću odgovoriti. Bilo bi dobro ažurirati izvješće o sadašnjoj situaciji u Uzbekistanu s obzirom da imamo novog predsjednika. A njeno pitanje zašto sam skeptičan u odnosu na neovisne promatrače. Ja poštujem neovisne promatrače, možemo pogledati to u tekstu, no želio bih biti siguran da oni uistinu jesu neovisni promatrači i njihovo, njihov nadzor mora biti objektivan. To je sve što sam želio reći. Gospodine predsjedavajući, hvala gospodin Bekini. Hvala gospodine predsjedniče. Ja zamjenjujem kolegu koji me zamolio da pročitam njegov tekst. Ispričavam se što nisam mogao doći ovdje osobno, no nažalost zadržao sam u Italiji. Želio bih iznijeti neka svoja razmišljanja i želio bih zahvaliti e, zastupnici Lunaček, iako se naša mišljenja razlikuju. Politike koje je koje provodi Europska unija prema Uzbekistanu e, u okviru trgovinskog sporazuma i, i mjera protiv dječjeg rada e, su uspješne. Pogledamo situaciju iz trinaest vlada u Uzbekistanu nije dopustila neovisnim promatračima Međunarodne organizacije rada da provedu nadzor. Te misije sada mogući u Uzbekistan, no i dječji rad je postao društveno neprihvatljiv. Ostvaren je napredak na području prisilnog rada. Moramo uzeti sve to u obzir kada se radi o e, širenju područja primjene na trgovinu tekstilom. Moramo uvažiti pokušaje vlade Uzbekistana da okonča prisilni rad i dopusti intervencije međunarodnih organizacija. Klub SNDA je prisutan u svih deset amandmana. Jedan je vezan uz konsenzus, a u drugom amandmanu želimo da se uvaži napredak kojeg je ostvario Uzbekistan. I željeli bismo nastaviti našu predanost ovom radu i na području poljoprivrede i moramo naglasiti važnost sindikata i moramo dati posebnu pozornost ljudskim pravima. Sljedeći dana ćemo se sastati sa promatračima kako bismo saznali na koji način se odvijala berba pamuka ove godine. Moramo biti Moramo pomno pratiti što se e, događa vezano uz političku tranziciju u Uzbekistanu i izbore koje će se držati 4. prosinca. Hvala. Nadam se da neće drba pamuka završiti kao u filmu e, Bon Caponea. Una Zastupnik Bašir. Zahvaljujem na izvrsnom izvješću i na vašoj ulozi koju ste odigrali u Gruziji. Tamo sam upravo e, sudjelovao u jednoj promatračkoj misiji u drugom krugu i javno bih vam čestitao na tome. Drugo, što se tiče zastupnice Lunaček, njen rad je odličan i mi podržavamo sve što je napravila, posebice vezano uz berbu pamuka koja je vrlo važna u Uzbekistanu. E, postoji niz izvješća o prisilnom radu odraslih. Moramo oprezno koračati ovdje. E, članovi međupovjerenstva, uključujući i mene, moraju mudro odvagnuti izvješća Međunarodne organizacije rada. Stoga nemojmo za sada se odlučiti za rezoluciju. Najprije moramo e, procijeniti izvješća e, Međunarodne rada i još to, to znači samo odgodu od nekoliko dana, moramo malo samo pričekati. Zastupnik e, Kuzo, imamo mnogo nedoumica vezano uz ovu vrstu sporazuma, posebice što se tiče e, toga da se tvrdi da više nema prisilnog rada dječjeg rada i kršenja e, povelje EU-a o, dječjem, o zabrani dječjeg rada, no želi bismo čestitati zastupci Lunaček, to je vrlo dobro izvješće u kojem se uzimaju u obzir ljudska prava, no još uvijek se ne, možemo odobriti sporazum s obzirom na okolnosti. Ja bih željela čestitati Zastupci Lunaček na uravnoteženom izvješću i slažem se da moramo pričekati jer moramo biti angažirani, no moramo biti angažirani na pravi način da insistiramo na reformama ljudskih prava. E, Uzbekistan je policijska država, bila sam tamo prije nekoliko godina u okviru misije ovog parlamenta i znamo čemu pričam ne radi se samo o prisilnom radu, već o velikim problemima za nas. Ako ćemo e, trgovati pamukom sa Uzbekistanom, ništa nije učinjeno u smislu puštanja političkih zatvorenika, policija i sudovi su korumpirani, e, ima previše sigurnosnih službi, i vidimo e, postove bitke za moć na različitim razinama uprave. Slažem se sa prijedlogom zastupnice Lunaček, moramo pričekati, ne smijemo se preuranjivati i moramo zahtijevati reforme ljudskih prava. Predsjedniče, ja bih želio podržati ono što je rekla izvjestiteljica, Uzbekistan je problematična država u kojoj nema demokracije, ali je bitno da Europski parlament pokušava razjasniti stvari korak po korak. Uzbekistan je važan trgovinski partner Europske unije i znam da nije samo da Europska unija treba Uzbekistan, već i obrnuto. Uzbekistan treba Europsku uniju. Ne smijemo zaboraviti kršenje ljudskih prava i nasilje u toj državi. Nema demokracije u Uzbekistanu, to ću ponoviti. Ali gdje zapravo postoji idealna demokracija? A kada govorimo o dječjem radu, odnosno neki sužaci smatraju da se radi o ropstvu, ja sam istražio to pitanje i upravo sam slušao raspravu e, sa Saudijskom Arabijom. Žena je pričala o situaciji žena u Saudijskoj Arabiji. Da, se sve to temelji na običajima, tradiciji. Mnogo toga postoji u Uzbekistanu. Roditelji e, zahtijevaju od djece da im pomažu tijekom berbe, no sve ovo što je rekla Lunaček mi je apsolutno prihvatljivo i simpatično. Hvala. Hvala kolege na komentarima i pohvalama. Samo da zastupniku Kukanu kažem nešto Edward. Žao mi je da si opisao ono što si vidio u ovom izvješću kao apokaliptični scenarij. Nisam svjesna toga, jer ja cijenim ostvareni napredak tijekom posljednjih godina i taj napredak je ostvaren zahvaljujući tome što je parlament 2014. godine odbio dati suglasnost i zahtijevao je više nadzora, posebice što se tiče ukidanja dječjeg rada. I sada imamo to postignuće, dječji rad više nije društveno prihvatljiv u Uzbekistanu. Vidim da imamo različita mišljenja i vezano to da li je čaša napola puna ili napola prazna. No mislim da je jako dobra ideja da držimo sastanak sa promatračima sljedeći tjedan. Nadam se da ćemo moći sastanak sa izvjestiteljima u sjeni dogovoriti nakon tog sastanka, jer onda ćemo moći bolje procijeniti situaciju i voljena sam e, prihvatiti neke kompromise, ovisno o tome što ćemo čuti sljedeći tjedan. I ja sam isto tako i unatoč svojim kritikama e, i osjećam da možemo podržati i dalji napredak i insistirati na daljnjim koracima i zato sam i spomenula privremenog predsjednika koji čiji pristup je drugačiji od prethodnog predsjednika. U tom smislu veselim se vašim reakcijama vezano uz kompromise koje ću vam poslati i Sastat ćemo se sa promatračima sljedeći tjedan i tada ćemo moći dogovoriti sastanak sa izvjestiteljem u sjeni nakon tog sastanka i donijeti konačni zaključak. Hvala. Äh, äh, Veseli me da imamo e, izaslanstvo azijskih parlamentaraca ovdje koji su nas posjetili zajedno s aktivistima za ljudska prava iz Azije. E, gospodin Šaca iz Malezije je predvoditelj e, tog izaslanstva. Također Mumu Sukuru iz Kambođe, gospodin Kazim ja iz, vanjskih, iz Ministarstva vanjskih poslova Tajlanda, gospođa Marcin Berns iz Indonezije. E, oni, pred, oni zastupaju e, vladajuću stranku, oporbu i vlastita gledišta. Tijekom sutrašnjeg sastanka ćemo imati razmjenu gledišta sa pododmorom za ljudska prava, stoga bih e, vama predložio da ne analiziramo sada pitanje ljudskih prava već sutra, a sada da se posvetimo drugim pitanjima kao prioritet. No u svakom slučaju vi ćete odlučiti o tome. Podsjetit ću vas da je AFET odbor odlučio danas popodne vezano uz samoinicijativno izvješće o odnosima sa e, Azijom. E, gospodin Bitikofa će biti izvjestitelj. E, dogodili su se važni pomaci od 2013 godine u srpnju e, nakon e, što se je Europska unija uspostavila partnerstvo sa azijskim zemljama sa ciljem mira i prosperiteta i nakon toga je usvojena komunikacija o partnerstvu između EU-a i zajednice naroda Jugoistočne Azije, asean a E, Sporazum o partnerstvu i suradnji je sklopljen sa sedam azijskih zemalja. Od 2014. godine suglasnost dana Indoneziji, Filipinima i Vijetnamu. Nažalost, ne u nekim azijskim zemljama imamo negativan razvoj situacije, došlo je do erozije demokratskih vrijednosti, poštivanja ljudskih prava i slobode mišljenja. E, također civilno društvo se ograničava i guši politička situacija, e, e, postoje sporovi u Južnom Kineskom moru, u Srplju će Međunarodni sud donijeti svoju e, arbitražnu presudu i taj teritorijalni spor će se razriješiti na miran način. Nakon posljednjih kineskih izjava nisam baš sigurna da će se to dogoditi. Stoga bih ja predložio da kolege uzmu riječ, iznesu nam svoje prioritete, a onda možemo razgovarati dalje o tome. Stoga bih, gospođa Santiago će prva dobiti riječ. Izvolite. Gospodin Santiago.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 prenosim vam pozdrave Azijskih parlamentaraca za ljudska prava i zahvaljujem AFET-u na tome što su nam pružili ovu mogućnost da vam se obratimo. E, moja izjava su tri dijela. Prvi, erozija demokracije u okviru ASEANA, broj e, dva, integracija, dalja integracija i broj tri, prikladna reakcija na pitanja vezano uz e, problem u Južno-Kineskom moru. također e, snaga Južne Azije i njen utjecaj na demokratska prava. Moram vam reći da je budućnost demokracije u Južnoj Aziji ugrožena. U Aziji e, e, stranke na vlasti dovode u pitanje demokratske institucije, demokratska načela. Prije nekoliko godina činilo se da se stvari razvijaju pozitivno. E, inkluzivni izbori u Kambođi, Indoneziji i Maleziji e, su bili suočeni sa mnogim izazovima i mnogi su mislili da je višestranački sustav moguć u regiji. No tada su se stvari dramatično izmijenili u posljednje tri godine. E, vojni, ku, vojni udar u Tajlandu i totalitarne mjere u Kambođiji, Maleziji, Tajlandu, Laosu koje su bile usvjerene protiv oporbe i legitimnih e, političkih stranaka i njihovih aktivnosti. Regija je postala e, paragon ljudskih prava i demokratskih načela no trenutni trend je zabrinjavajući i razočaravajući. Krše se ljudska prava, zatvaraju se e, politički aktivisti, mnogi od naših kolega su u zatvoru, oni su politički zatvorenici, mnogi od naših kolega nisu u e, postupku, pravom sudskom postupku sve to umanjuje stvaranje više stranačkog sustava. E, e, Dalji koraci demokracije zahtijevaju pozornost međunarodne zajednice. E, azijsku povelju se treba poštovati. Sve, more, se stati na kraj totalitarnim režimima. E, koji djeluju bez straha od ekonomskih posljedica. Treba se poboljšati e, civilna prava i, provesti reforme, no međutim e, azijski čelnici u Laosu i Vijetnamu uvode totalitarne političke režime. To uključuje Tajland, Kambođu i Maleziju. Kao što znam, Sigurno sam da znate da je malezijski premijer uključen u veliku aferu pranja novca. E, i, unatoč tome je i dalje premijer. političke implikacije te nestabilnosti su velike. U interesu azijskih partnera uključujući Europu je usprotiviti se tim protudemokratskim kretanjima i e, umiriti ovaj uznemirujući trend. Predsjedniče prijatelji, na početku 2016. deset država članica ASEANA, zajednice naroda Jugoistočne Azije, su službeno lansirali Azijsku ekonomsku zajednicu i time smo obilježili najvažniji korak regijske, regionalne integracije koja je bila u tijeku već jedno desetljeće. Azijska zajednica uključuje tri stupa koja se temelje na ekonomskoj, političkim i socioekonomskim elementima. Ekonomski stup koji se naziva Azijska ekonomska zajednica je postao primarni instrument za integraciju u praksi. Azijska ekonomska zajednica naglašava stvaranje regionalnog tržišta kojim se olakšava slobodno kretanje roba, usluga, ulaganja, radne snage i kapitala. E, niti na plan iz 2008. godine, niti iz 2015. godine se ne, postoji nigdje referencija na ljudska prava, odnosno socijalnu zaštitu. Rezultat toga je da e, ti napasana e, nisu bili popraćeni zaštitnim mehanizmima velikog razvoja i ulaganja sve to ide u korist elite, a na uštrb manjina i marginaliziranih skupina. E, ASEAN je suočen sa rizikom da nije svjestan negativnih posljedica kao što su e, uništavanje okoliša, socijalne kohizije, kršenje ljudskih prava i trgovinu ljudima koja se povećava u regiji takav ekonomski razvoj koji ne uzima u obzir zabrinutosti šire populacije prijeti budućnosti cijele regije. E, nedavna deklaracija ASANA naglašava želju da se promiče politika koja je usmjerena na ljude i zajednice koje dijele bogatstvo. Regija bi se trebala razviti u takvu zajednicu no lokalnom glasu se mora pridati važna pozornost i također mora se provoditi zaštita okoliša. Sve to će zajamčiti da će se zaštititi prava ljudi, promicati prava ljudi i da će nastati ekonomska zajednica koja će poticati razvoj. Geopolitičko rivalstvo između Kine i SAD-a je također e, treći element. to geopolitičko rivalstvo između Kine i SAD-a se pogoršalo i pogoršalo je razinu demokratske odgovornosti u mnogim azijskim zemljama. Rezultat tog rivalstva je kršenje ljudskih prava koje se povećalo te supersile e, bi trebali pružiti zaštitu mnogim, putem mnogih međunarodnih foruma. Demokracija, vladavina prava i ljudska prava danas e, se kupuju i demokracija, ljudska prava i vladavina prava e, su prodana zbog ovog suparništva između Kine i SAD-a. U tom smislu smatram da europski glas se mora pojačati i baš po pitanju svega što sam spomenuo u tom kontekstu, dopustite mi samo da kratko predložim što bi se moglo, koje bi mogle biti preporuke. Prvo, iskoristiti sve moguće avenije kako bi se podigla svijest u državama članicama i u tijelima EU-a o ozbiljnosti kršenja demokracije u Južnoj Aziji i što to znači za europske ekonomske interese u javnosti pozvati na, e, puštanje i zatvora političkih zatvorenika i političkih aktivista u Kambođi, Vijetnamu, Laosu i drugih pojedinaca u regiji. Reža taj hunta e, treba otvoriti pitanje vojnih hunti i treba se vršiti nepristani pritisak na vlade da ne krše ljudska prava. Treba nam podrška demokratskih snaga snagama u regiji, što uključuje podrška svih aktera koji sprečavaju eruziju demokracije, uključujući naše parlamentarce putem održivog dijaloga i solidarnosti. Također treba podržati civilno društvo i djelovanje političkih aktivista. E, slobodni i pravični izbori se moraju osigurati u Kambođi. E, treba se promatrati izborni proces, treba se dati azil političkim zatvorenicima i e, oporbenim političarima i europske države moraju u Aziji zaštititi identitet političkih aktivista i zaštiti povjerljivost tijekom sastanaka i posljednje što ću reći, iskoristite ekonomsku polugu da se inzistira na demokraciju u ASEANu. Morate pozvati na puštenje na slobodu svih e, zatvorenika savjesti. E, azijske vlade moraju poštivati prava e, na koja su se obvezala. Treba se osigurati slobodno putovanje građana u Europu i sve klauzule vezane za ljudskih prava također trebaju e, se poštovati. Hvala na pozornosti. Hvala vam. Riječ ima sada gospodin Sošur, član oporbe, dakle u Kambođanskoj nacionalnoj skupštini. Znamo da imamo tamo borbu između vladajuće stranke i oporbe. Prošle godine je započet dijalog, međutim i dalje postoje trzavice koje su po njemu perspektive vezane uz iduće izbore koji će se održati 2018. Hvala. Ja sam ovdje kao jedna od devet članica oporbe u parlamentu Kambođe. Oni se optužuju, mi se optužujemo za podizanje ustanka i možemo biti osuđeni na robiju do 30 godina. Moj jedini zločin je što služim ljudima, što se borim za ljudska prava, slobodu i slobodu ljudi koji su nas odabrali. Htjela bih izraziti svoju zahvalnost svim uvaženim zastupnicima Europskog parlamenta koji su glasali za rezoluciju 8. dakle lipnja ove godine u Kambođi. U toj rezoluciji Evropski parlament je izrazio zabrinutost i osudio save oblike nasilja, koje, politički motivirane optužbe, arbitrarna zadržavanja i kazne pripadnika oporbe te aktivista za ljudska prava u Kambođi. samo nekoliko mjeseci, nakon što je ova rezolucija usvojena. Jedan važan kritičar vlade je ubijen na ulicama jednog grada. Jučer još jedan pripadnik oporbe uz sav svoj imunitet koji je uživao je ipak osuđen na dvije i pol godine zatvora. Jučer su pripadnici sigurnosne službe u ime grada prekinuli mirni prosvjed i napali tamošnje aktiviste. Sedam mjeseci je do lokalnih izbora, devetnaest mjeseci do općih izbora i te izbori se ne mogu karakterizirati kao slobodni i pravedni dok god je predsjednik naše e, stranke u egzilu. Kao što je kolega Santiago upravo istaknuo, mi kao e, zastupnici, kao aktivisti za ljudska prava moramo biti slobodni, mora nam se omogućiti rad bez e, straha od sudskog gonjenja. Završila bih sa dvije preporuke Europskom parlamentu. Dakle, osim donesene rezolucije, kako bi vlada Kambođe razumjela i ispunila sporazume koje je potpisala s Europskom unijom da bi dobila razvojnu pomoć, ona mora saslušati sljedeće. Dakle, ciljane sankcije su nešto se može poduzeti, dakle, uvođenje posebnih viza za visokorangirane dužnosnike, naročito za one koji su upleteni u kršenja ljudskih prava, deforestaciju ili je dokazano da su korumpirani. I konačno, moramo raditi na progresivnom transferu vlasti, dakle od danas pa sve do izbora, a ne čekati dan izbora, zato što vjerujemo da će se demokratske promjene ostvariti u Kambođi. Hvala lijepo. it, Hvala. Imam e, jedno pitanje za vas dvojicu, gospodine, nakon ovoga. A možete mi ponoviti pitanje? Nisam uspio čuti, kaže gost. I mikrofon je isključen. Uh, Siguran sam da će se vojna vlast pozabaviti pitanjem ribarstva i s tim povezanim resursima te odnosima sa susjednim zemljama putem bilateralnih ugovora koji će omogućiti našoj floti da na legalan način djeluje u tom području. Gradnja brodova mora biti takva da oni imaju odgovarajuću opremu tako da se može pratiti kretanje ribarske flote. Taj sustav treba biti transparentan, biti na raspolaganju ne samo Tajlandu, već i susjednim zemljama. I također uvoznicima tih proizvoda, prije svega u Europskoj uniji. Radi se jako naporno na tom pitanju. Ja sam ovdje kao dio izaslanstva Tajlanda iz odjela za ribarstvo, dakle ministarstva za ribarstvo i suradnju i održavamo dosta intenzivne razgovore sa službenicima komisije. Dodao bih ovdje dvije primjedbe političke prirode. Htio bih da Europski parlament izvrši pritisak na vojnu huntu da omogući političkim strankama da obavljaju svoje dužnosti. Unatrag dvije i pol godine nije nam bilo e, dozvoljeno baviti se našim, dakle, normalnim političkim aktivnostima. Mi smo grupa ljudi koja je jednostavno isključena iz političkog e, života i političkih e, procesa. Drugo, unatrag 84 godine, dakle od ukidanja apsolutne monarhije, Tajland prolazi kroz brojne teškoće. Vidjeli smo i brojne nedostatke u vladanju našom zemljom, dakle vidjeli smo zloporabu vlasti od strane vlade koja je koristila apsolutnu većinu u parlamentu da bi se e, dakle ponašala na autoritativan način. Htio bih e, zatražiti od Europskog parlamenta da se obrati zemljama članicama da nam se pomogne dakle, ne samo u Tajlandu nego u svim zemljama ASEANA koje žele postati doista demokratske zemlje da nam podijelite svoje dobre prakse. Dakle, poradimo na jačanju e, građanskog obrazovanja. Želi bismo jačati demokratsku građansku kulturu. Ja sam e, obnašao dužnosti koje su s tim povezane u ime tajlandske vlade i pozvao bih dakle, vaše političare da nam pomognu jačati ovo tkivo demokratskih e, struktura. Hvala lijepo. Hvala lijepo. S nama je Izvolite. Okay, thank you very much, uh, um, hvala lijepo. Ja sam iz indonezijskog uh, parlamenta i zajedno sa drugim kolegama došli smo ovdje kao zastupnici zajedno da se pozabavimo važnim pitanjima, dakle pitanjima vezanim uz azijske zemlje vezane uz demokratizaciju, ljudska prava i tako dalje. Jakarta i indonezijska vlada imaju veliku ulogu integraciji azijskih zajednica, međutim, s druge strane se suočavamo i sa određenim problemima vezanim uz ljudska prava. I vlada se na visokoj razini bavi ovim pitanjem. E, oni zauzimaju stajalište ne miješanja i zato je ovaj proces e, jako spor, dakle baviti se ovim pitanjima vezanim uz ljudska prava, dakle Rohingje u Kambođi. Mnogi od njih odlaze u neke druge azijske zemlje, dakle Indoneziju, Maleziju i tako dalje. Oni traže azil u tim zemljama. I tu postoje različite prakse koje se poduzimaju u azijskim zemljama kada o ovome govorimo, dakle Kambođa, Mijanmar i Laos bliske su Kini, komunističkoj ideologiji. Potom imamo i one liberalne demokratske zemlje, dakle imamo različit način odgovaranja kada je riječ o ljudskim pravima u našim zemljama, dakle imamo različite pristupe. Moramo pronaći načina da zajednički radimo, dakle da podignemo na listu prioriteta pitanje zaštite ljudskih prava u našoj regiji. Drugo, dakle nakon izjave dakle iz Nirberga, govorilo se o suradnji u nekim sektorima, dakle ulaganjima gospodarstvo. I mnogo se pažnje, dakle, pridaje ljudskim pravima u sporazumima o slobodnoj trgovini. Dakle, to je proces koji je u tijeku, dakle, Tajland, Indonezija i neke druge zemlje. E, te odredbe nisu obvezujuće u toj vrsti ugovora. I mi se nadamo da ćemo i u Europskom parlamentu i u azijskim parlamentima da govoriti jednim glasom kako cijeniti poštovanje ljudskih prava, dakle u preliminarnom postupku vezanim uz ove ugovore i da to postane obvezujući dakle uvjet e, dijelom pregovora o slobodnoj trgovini, dakle kada se govori pojedinim odjeljcima i tako dalje. E, to je dakle riječ o mehanizmu koji se primjenjuje prije i poslije uvođenja dakle ugovora o slobodnoj trgovini, dakle govorimo o monitoringu, o evaluaciji nadzoru, utjecaju, dakle, ugovor o slobodnoj trgovini nakon što su jednom stupili na snagu. I posljednja moja primjedba je povezana s pitanjem kako se možemo međusobno poduprijeti u regiji, dakle, kad je riječ o demokratizaciji, zaštiti ljudskih prava, dakle, i stvoriti jednake uvjete e, za sve i to je sve od mene. Hvala lijepo. Thank you, chair. Hvala. Zahvalio bih kolegama iz ASEANA na njegovim, na njihovim izlaganjima. Vi ste evo naglasili zabrinutost koju s vama možemo podijeliti, to je jasno i iz rezolucije koju su neki od vas spomenuli. Međutim, stvarnost je takva da je teško dakle, provoditi ta načela. Slažem se s onima koji su istaknuli važnost gospodarske suradnje, dakle, u odnosu na ljudska prava dakle, u kontekstu trgovine, ugovora o slobodnoj trgovini ili pak u kontekstu ugovora o slobodnoj trgovini i postupanja evropskih tvrtki koje e, djeluju u vašim zemljama. One bi možda mogli poslužiti kao pozitivni primjeri ukoliko bi to htjele. Drugi element koji zavređuje našu pozornost jest e, potraga za institucionalnoj pomoći, dakle, u ovom bi, eh, na ovoj regionalnoj razini. Morali bismo, morali bismo sagledati sadašnju ulogu i buduću, dakle, ulogu struktura u ASEANu koje postoje, dakle, tiču se ljudskih prava, one imaju ograničene mandate, ali možda bismo tu mogli održati kakvu razmjenu o tome kako parlamentarci ASEANA, dakle, i iz Europe mogu pronaći e, načine za institucionalnu suradnju. Hvala vam što ste nas posjetili, što ste nam izložili svoje misli i mi ćemo ih e, pokušati unijeti u izvješće koje je parlament odlučio izraditi, a tiče se odnosa Evropske unije i ASEANA. Cancelled. Sí. Gomez. Is para mí? Ah, no, I speak. We're waiting. No, I didn't hear you. Imam jedan iz pitanja za predstavnike Tajlanda. Naime, bilo je riječ o ribarstvu. Vi ste veliki izvoznici ribarskih proizvoda, no cijelokupno ribarstvo nije iz Tajlanda, to jest postoji neko vrsta i pranja proizvoda ribarstva koji dolaze iz Pacifika, koji su ulovljeni na dosta štetan način i zahvaljujući ovom sporazumu to se dolazi u Europsku uniju kao da se radi o tajvanskim e, ribarskim proizvodima, a tome nije tako. Zatim, diktatura bivših crvenih kmera u Kambodži i dalje se osjeća, dakle postoji još uvijek e, određeni nedostatak demokracije. Dječja prostitucija je jedna od najtežih pošasti od kojih e, pati E, država, dakle kako napreduje borba protiv seksualnog e, izrabljivanja djece. I još jedno pitanje, kazneni, kazni sud e, koji se bavi zločinima crvenih mera, naime deset, deseci milijuna su potrošeni, a osuđena su samo tri čovjeka. Dakle, ima li to smisla za Kambođu ubrizgavati deset, desetke milijuna u birokraciju, a na kraju se dobi samo nekoliko presuda, a opet znamo da su tisuće osoba odgovorne za genocida. Ovdje sada predstavljam predstavniku Laosa. Naime, tu imamo eh, uništavanje nacionalnih eh, šum, šumarskih resursa. U bazenu Mekonga, no ne samo tamo. Tamo ima jasan problem. Zbog toga što je taj bazen takav kakav jeste i tu dolazi do ekspropriacija koje se tiču određenog stanovništva. Dakle, kakva je situacija tamo sa manjinskim plemenima i kakva je situacija laovskog stanovništva imajući na umu da gerontokracija na vlasti izrabljuje prirodne resurse za, vlastite, za vlasti račun. Hvala gospođa Komeš. Eh, hvala. Jako je dobro što ste nam došli kao sugovornici i doista trebamo e, voditi ovaj dijalog i čuti vaše smjernice, jer čuli smo i od vas, i od gospodina Butikofera, da možda postoji taj e, formalni forum ASEAN za dijalog e, između vas i nas, no potrebno nam je puno više od toga, jer znamo da često ti institucionalni forumi bivaju jako formalni i tu nema baš pravog dijaloga u biti oko ključnih tema, tema koje su ključne za parlamentarce, za demokraciju i vladavinu prava. I što se toga tiče, rekla bih da je prva, prva stvar na koju treba raditi jesu ljudska prava vi ste to sami rekli, evo imate puno e, ljudi koji, vaših ljudi koji su u zatvoru, čelnik oporbe u egzilu, ne, ne smije se ni vratiti u svoju domovinu. Dakle, tu je jasna situacija i mi smo u parlamentu nešto i predložili s tim u vezi, a to je, no Evropska unija to nije slijedila, a to je zakon magnitski, dakle da budemo selektivni i u biti i da sankcioniramo visoke dužnosnike u vladama, predstavnike državnih vlasti koji su odgovorni za ove, na primjer, povrede ljudskih prava, osobito kada se radi o parlamentarcima. I to je bilo jako važno i za odnose koje održavamo za jugoistočnu Aziju. Također bih eh, htjela čuti što mislite glede nečega što je već napomenuo Javier Narta, to je seksualna eksploatacija djece i način na koji se to povezuje sa e, trgovinom e, ljudima, da to nije nešto što se tiče samo vašeg dijela svijeta, već je to globalni fenomen i htjela bih čuti što mislite o tome svemu i naša suradnja bi mogla uroditi nekim važnim akcijama u borbi protiv tog fenomena. Zatim još jedna stvar, borba protiv korupcije i poreznih oaza u borbi protiv te poreza. Dakle, u vašem dijelu svijeta situacija je jako očita. I kod nas je jako očita, ali ljudi to nije čuno. u vašem dijelu svijeta je stvar doista jako jasna. Mi smo ovdje imali istražno povjerenstvo u vezi s dokumentima iz Paname. Htjela bih čuti da li se išta slično pokušalo u vašim zemljama i možda bi bilo dobro i dobro uspostaviti određenu suradnju na tom planu. Singapur je odličan primjer porezne oaze za, i za vaše zemlje i za cijeli svijet. To je jednostavno porezna oaza gdje u kojoj novci nestaju. A, konačno bih htjela čuti vaše mišljenje o TPP-u i čuti vaše mišljenje o trgovinskim e, konsekvencama. Što koje je vaše mišljenje o vašem TPP-u mi u Europi? Dakle, znamo da je, da je, da je za Amerikance TPP kao probni nacrt e, TPP-a. Dakle, što mislite o tome svemu? Tko će odgovoriti? Postavljena su brojna pitanja. No, pretpostavljam da ćemo mi to međusobno podijeliti ovisno o državi iz koje dolazimo i o našem eh, polju nadležnosti. No, dopustite najprije da se zahvalim zastupnicima za postavljenim pitanjima i odgovoriti na neka od njih. Odgovorit ću na zadnje pitanje najprije. Dakle, transpacifično eh, TPP. Dakle, tu imamo velike igrače Ameriku, dakle to je sporazum koji prvenstveno vodi Amerika i tu imamo 30 poglavlja i neka od najkontroverznijih poglavlja tiču se e, rješavanja sporova između država i ulagača. Tu je još jedno poglavlje koje se tiče e, intelektualnog, e, intelektualnog vlasništva, zatim poglavlje koje se tiče rada i okoliša, dakle to nije obvezujuće, nikog nije briga što, se, što će dogoditi s okolišom biti. No, pitanje o e, autorskim pravima i intelektualnoj svojini jest. Imamo isto tako e, poduzeće koje su u državnom i tako dalje i tako dalje. No, predsjedniče, ove dvije teme e, ISDS-a, dakle, rješavanje spora, sporova između države ulagača i e, intelektualnih prava su jako problematična imamo sporazum sada gdje će sposobnost vlada i država da vodi politiku postati problematična stvar za zemlju razvoju. Kako stvari sad stoje, vlade bi trebale imati maksimalnu fleksibilnost kako bi mogle voditi politiku. No, rješavanje sporova između države i vlada to neće učiniti mogućim. Povrh toga svega uspostavljanje sustava u kojem tri E, tročlano arbitražno povjerenstvo će odlučivati o sporovima između države i neke korporacije. Dakle, ISDS će dati pravo korporacijama da disciplin, uvode red, discipliniraju države i to je nešto što se nameće svima i čak se i susto zabilazi. Dakle, sa tim načinom rješavanja e, sporova se negira suverenost i zakonodavci, dakle parlament e, i sudovi. Dakle, to je nešto što predstavlja prijetnju za demokraciju i tu je pitanje donošenja vođenja politike. I kazne, globe, e, nisu od 10-15 eura, već se tu radi o milijunima i milijardama eura. I evo sada imamo tužbu protiv vlade Njemačke od, u iznosu od 2 e, milijarde eura. Možda to Njemačka može platiti, ali Malezija ne može. E, imamo Churchill Mining protiv e, Indonezije. 2 milijarde, iznos globe bi bio 2 milijarde eura. To Indonezija ne može platiti. Stoga, rješavanje sporova između države vlada je instrument za uvođenja reda, discipliniranja E, država. Meni je jasno da poslovni sektor želi određenu sigurnost, to je točno, ali preporuke nisu da se uvodi, e, da se postavi sustav ISDS-a sa tri člana arbitražnog povjerenstva. Ne. Pitanje intelektualnog vlasništva je jako ozbiljno i tako jer tu tu se tiče autorskih prava i patenta. Danas e, najveće kontroverze tiču se dostupa dostupnosti lijekovima. U Aziji sve veći broj ljudi ne može doći do lijekova jer cijene tih istih sve su više. A u ovom TPP sporazumu u po, poglavlju e, e, s, patentima se dopušta produžetak od 20 i više od 20 prava, e, dakle prelazi se s TRIPS na TRIPS plus kako bi se produžila prava e, na e, određene lijekove na preko 20 godina. I kao što znate, produženje patenata se traži od strane pa-, farmaceutskih poduzeća zato što to njima jamči veću dobit. Dakle, novac koji ulaže, ulažu se povrati u prvih pet godina korištenja, a e, imaju super profit u 15 e, sljedećih godina. Dakle, produžiti to razdoblje je e, dobro za njih, ali istovremeno s druge strane znači da sve veći broj ljudi neće moći doći do lijekova. Lijekovi ne smiju biti toliko skupi, jer u biti potrebni su vam lijekovi kako biste mogli preživjeti, kako biste živjeli, kako biste se izliječili od bolesti, ali u ovom slučaju ne može se doći do lijeka jer su ti lijekovi iznimno skupi. Sada imamo trgovinske sporazume koji omogućuju produžetak vrijednosti patenata i e, ti lijekovi, te lijekove čine skupljim za muškarce i žene u našim zemljama. Dakle, to je problem sa TPP-om koji podriva suverenost e, nacija i dostupnost e, pristupačnom zdravstvu. I u ovom kontekstu, predsjedniče, mislim da je Europska unija i komisija sada pregovaraju slobodno trgovinski sporazum sa brojnim jugoistočnim državama, Singapurom, Malezijom, Tajlandom i Filipinima. I po mom mišljenju on će tražiti iste odredbe o rješavanju sporova između država vlad i ulagača i e, iste odredbe kao i o koje se tiču intelektualnog vlasništva kao što su to tražili Amerikanci, a to je problematično za nas. Mislim da Europski parlament ima određenu odgovornost kako bi se postarala da ljudska prava budu uključena e, u to, a da se tu uključi dakle i e, potreba da lijekovi budu dostupni i pristupačni. To je jako važno za nas. Što se tiče Laosa i Brana, to je nešto Dakle, evo, Azijanski parlament za ljudska prava, odbor za ljudska prava, poslan je, e, poslano je člano povjerenstvo u područje Brana i razgovaralo se sa stanovništvom i ispostavlja se da će to imati veliki utjecaj na život, način života. Izrazili smo jako ozbiljnu zabrinutost. Jedan od razloga zašto smo išli proučavati utjecaj Brana na Laos i u području rijeke Mekong jeste što bismo željeli predložiti nešto što je što, što nazivamo odgovornim ulaganjem u ASEANu jer mislim da projekt koji je spomenuo kolega Butikov, ne, pardon, koji španjolski zastupnik, to je, tu se radi o kineskom, kineskoj e, brani, ali paravan je e, poduzeće iz Malezije i u biti mi smo otišli kod ljudi iz te regije i napravili smo e, argumentaciju izvješće protiv tog poduzeća iz Malezije, no oni nažalost nisu htjeli doći nazočiti dijalogu ili e, odbili su to. Dakle, to je nešto treba rješavati na regionalnoj razini, a možda bi i Europski parlament e, se trebao malo osvrnuti na tu temu i iskazati svoju zabrinutost. Hvala. Hvala, još netko? Hmm? say something in addition, ah. from, from Thailand, Mr. Chairman. No, for five hours. On the transparency of the fishery. Dopustite da kažem nešto što se tiče transparentnosti i ribarstva. Bilo bi dobro da Europski parlament izvrši pritisak na tajvansku vladu da zaključi e, e, ugovor ribarstvu sa Indonezijom, Malezijom, Filipinima i Burmom. Bez bilateralnog sporazuma tu, će, tu ćemo imati e, ilegalno ribarstvo, a kada dođe do sporazuma onda se može uspostaviti sustav nadzora i tako dalje, dakle da se postara za podrijetlu, da se provodi pravilo o podrijetlu, dakle da se uspostavi podrijetlo ribe. A dopustite da se osvrnem i na Međunarodni sud i Crne Kmere. To je nešto što je rađeno u kontekstu čovjeka koji je 30 godina bio na vlasti, dakle, bio je Crveni Kmer. Dakle, kako možemo imati ikakvu e, transparentnost glede od, ključnih odluka, jer sve odluke idu preko njega. Dakle, cjelokupni postupak je više manje farsa. Treće, Mislim da da bi se morao napraviti konzorci država donatora da se vidi na širem, široj i višoj razini da se vidi kako razvijati zemlje. jer Laos je e, ovisan o izvozu električne energije. to je nešto što je na uštrb stanovništva. Dakle, mora se postaviti jedan svojevrsni konzorci i veća suradnja sa vladom Laosa, ne da se dopušta sa privatnim poduzećima ili državnim poduzećima iz susjednih država da eh, imaju poslovne eh, isključivo profitabilne, a nimalo humanitarne eh, ugovore. Konačno, želim reći da bilo kakav formalni kontakt sa Azeanom je ograničen autoritarnim eh, ponašanjem nekih lidera u državama ASEANA. Dakle, bilo bi dobro imati malo neformalniji kontakt kao i što je slučaj sada. Mislim da je ovo puno učinkovitije i doista bismo to eh, puno cijenili i na ovaj način se borba za ljudska prava može eh, poboljšati. Zatim, ako će u TPP-u ili u slobodnom trgovinskom ugovoru e, sa Europskom unijom, e, ako bi bila ograničen, bio ograničen pristup e, lijekovima, to nije dobar početni, polož, početni stav za pregovaranje i sa našom regijom. Mogu vam, ovo vam mogu sa sigurnošću reći, jer ako do toga dođe, onda će biti veliki prosvjeda diljem zemlje u Tajlandu. Najprej hvala, mislim da ćemo nastaviti ovu raspravu sutra na sastanku odbora DROA, tako da ćemo imati još vremena za raspravu. Najprej hvala što ste došli na ovaj sastanak. Prelazimo odmah na Kolumbiju i neuspjeli mirovni sporazum. Nadam se da će mirovni pregovori nastaviti, da će se doći do rješenja. Santos, leto. Uputio sam predsjedniku Santosu čestitku što je dobio Nobelu nagradu za mir. Uh, who will start? Mr. De Grandes? Ko će početi? Gospodin De Grandes, izvolite imate riječ. Hvala predsjedniče. Znamo da ste bili u Kolumbiji prije našeg e, boravka. Predsjedniče, kao su e, supredsjedatelj ad hoc e, izoslanstva koje je nadziralo referendum 2. listopada imam čast obavijestiti, dakle izvijestiti odbor o napretku, odnosno o tijeku misije. Zahvaljujem predsjedniku na ukazanom povjerenju. tipo eh, de juicio de valor personal. La delegación ad hoc tenía un Nastojat ćemo prilikom biti jako objektivan. Dakle, ad hoc delegacija imala je raznosno članstvo, svi klubi zastupnika bili su zastupljeni. Ja sam e, bio predsjedatelj Anske iz delegacije i Ramon Horegin iz SID-a koji je predsjednik, su predsjedatelj Eurolata. Tu smo bili kolege e, Agustin Diaz de Hojkinen, Post, Boris Sala, Nikolaj Bajkov, Gilbao Tanja Gonzalez, Urlike Lunaček, ad hoc e, delegacija nije bila strogo govoreći promatračka misija. Imali smo već rezoluciju u kojoj se jasno podupiralo mirovni mirovne pregovore. Dakle, nije se ovdje radilo o izbornoj promatračkoj misiji. Mi smo se susreli sa bivšim predsjednikom Uribeom, koji je bio za ne, različite djenike, poslanicu Bogoti, Europske službe za vanjsko djelovanje, izaslanika Europske unije za mirovni postupak, članove odbora za vanjske poslove pri kongresu, predstavnike svih stranaka, kancelara Orgina, vicekancelara Rondonja, predsjednika gospodina Pardoa i bivšeg predsjednika Uribea, Dakle, nitko nije očekivao da će prevladati ne. Obišli smo centar za sjećanje, mir i ponovna izgradnja. Imali smo sasnak sa grupama, skupinama izbjeglica, razmišljenih lica. Bili smo u tri pokrajine, Medellin, Montezemaria. Znate da su Montezemaria pretrpjeli napade Farka i nevladnih skupina. Imali smo i sastanak sa načelnicima predstavnika Europske unije, imali smo tiskovnu konferenciju i objavili e, komunike. Dakle, 38% izlaznih e, izlaznosti, a 51% ne. 48,8% za da. Ljudi nisu mogli vjerovati. Bili su shrvani. Svi su govorili da su za mir. Ovaj proces bio je krajnje demokratičan i mi možemo samo pozdraviti odluku predsjednika Santosa da sa, sastane sa svim političkim snagama da se dođe do jedinstvene odluke. Tražimo od Farka, a e, da se drže svoje, svog obećanja da se ne vraćaju nasilju neovisno o rezultatu referenduma moramo imati na umu i širokogrudost žrtava, njihovu potporu miru, iako su živjeli u području koje, e, koje je bilo pod najvećim udarom. Mi ćemo i dalje se zalagati za odluku Unije glede isključenja Farka sa popisa terorističkih skupina, pod uvjetom naravno da odustanu od nasilja i naružanja na podupiremo Transplant za Kolumbiju, podupiremo rad e, posebnog izaslanika Europske unije za mirovni postupak. Evo, konačno i dalje ću samo brzo ovo reći. Konačna, konačni zaključak, e, evo, svi žele mir, ali nema konsenzusa oko e, e dogovora iz Havane. Tu imamo nekažnjivost za pobornike e, za one koji su glasali za ne. u svakom slučaju ne možemo negirati suverenost kolumbijskog naroda, treba adaptirati sporazum da bude prihvatljiv za sve. Reakcije Farkova, Farka e, bude nadu Europska unija mora biti odlučujući faktor za mirovni postupak kako bi rezultat bio pozitivan i da se stane u kraj e, razdoblju od preko 50 godina nasilja. Dodjela nagrade, nagrad za mir predsjedniku Santosu možda će omogućiti da svi udvostruče trud da e, taj sporazum koji je volja svih kolumbijaca se s riječi pretvori u djela. Zatim, jučer smo dobili vijest prema kojoj je e, grila nacionalnog oslobođenja, LNC, e, započela dijalog e, koji će započeti, odnosno pokrenula inicijativu za dijalog koji će započeti u Kitu. Dakle, želim reći da ovo ipak može ishoditi mirom za sve kumbice. Muchísimas gracias. tuve la suerte de poder participar eh, como lo hizo el diputado. Najljepša hvala. Imao sam sreću sudjelovati sa kolegama na tom događaju. Želio bih u ime odbora i Evropskog parlamenta želio zahvaliti svima koji su sudjelovali u tom izaslanstvu. To nije prvo izaslanstvo koje smo poslali u Kolumbiju. Dobro smo odlučili što i dalje e, promatramo situaciju vezano uz referendum tijekom posljednjih nekoliko mjeseci. Imam nekoliko komentara vezano uz ishod referenduma, posebice kada se radi o onome što će se sada dogoditi u Kolumbiji. Mi u parlamentu pratimo pregovore i Ponadali smo se da će se stvari poboljšati u Kolumbiji. Desetljećima već postoje strukturni problemi, a taj konflikt traje već 50 godina. Osam milijuna žrtava eh, je nastradalo u tom konfliktu i Sada je prilika za cijelu regiju da se to izmijeni. Referendum je protekao glatko, međutim, ishod je za mnoge ljude bio razočaravajući. Moramo poštovati rezultate referenduma, koliko god oni bili razočaravajući. Sada će Kolumbija biti, još više krhka. Mi smo svjesni činjenice da Da ne možemo pozvati na prošlost. Većina kolumbijaca, kao što je Luis de Grade rekao, će se složiti sa ishodom, no pregovori su iznimno krhki. Primili smo neke pozitivne signale u tijekom proteklih nekoliko tjedana, posebice od predsjednika Santosa, koji je održao sastanke sa različitim frakcijama koje su bile za ne moramo naglasiti činjenicu da u taboru ne ima mnogo e, blokada, a prošlih nekoliko tjedana smo primili signale da će se ustrajati u mirotvornom procesu, da će, oni tvrde da su se odrekli nasilja. Dodijeljena je Nobelova nagrada predsjedniku, to je poticaj, ohrabrenje predsjedniku da i dalje radi tijekom sljedećih nekoliko mjeseci. će se novo poglavlje pregovora u Kolumbiji. Želio bih samo naglasiti činjenicu da mi i međunarodna zajednica ćemo i dalje podržavati Kolumbiju kako bi se uvjerili da postoje neka jamstva za političke skupine u zemlji, a najveću odgovorno smo se one političke skupine koje su glasovale ne. Mora se doći do konsenzusa. I ja čestitam gospodinu Granesu na uspješnoj kratkoročnoj promatračkoj misiji EPA i ja sam bio duboko razočaran rezultatima referenduma. Ja nakon ovoga stvarno više ne podržavam referendume, posebice i nakon Brexita. E, čudno je kako najsloženija pitanja vlade stavljaju u ruke pleba, a područja o kojima bi trebali rješavati izabrani parlamentarci, ta pitanja im ne prepuštaju. Također sam bio razočaran tome što se predsjednik Ribe Pastrijana protivio referendumu i što je vodio kampanju za ne, vjerojatno zbog e, amnestije koja je dodijeljena e, čelnicima Farka. Smatrate li da će se sada pokušati spasiti predsjednika Santosa koji će, koji će održavati mir sa Fakom i time što će se ponovno ispregovarati egzil za pet godina za, e, za važnije čelnike Faka na Kubi kao što je Paršenko i onda će se dogovoriti azil i za njegove ljude. Gospodin Nad. Hvala. Mislim da je ovo jako loš mirovni sporazum kada se pokušava uspostaviti ravnoteža i pravičnost. Pravičnosti nema u tom sporazumu, no ja ga ipak podržavam jer unatoč tome što je to loš mirovni sporazum, to je jedini korak u smjeru mira u Kolumbiji, u Kolumbiji nakon 17 godina e, što je prošlo i od izbijanja nasilja u Venecueli. Europski parlament je trebao početi razmišljati o suverenosti tih nacija u Moldovi i u Ukrajini. Dogovorili smo se E, oko sporazuma za pridruživanje prije izbora, time smo i prisilili ih na rješenje izvan našeg djelokruga. Slično se dogodilo u Kolumbiji i to je bilo je bezuspješno U ime demokracije i drugih kriterija moramo to preispitati. 40% stanovništva u Kolumbiji je glasovalo, 20% glasovalo za i 20% glasovalo protiv. Dakle, govorimo o manjinskom procesu. Postoji glad za mirom u Kolumbiji, no postoje dva problema koje nitko ne spominje. FAK e, djeluje preko krijumčara droge, omogućuje pristup e, krijumčarima droge, a u sporazumu se uopće ne spominje kako će se uništiti te mreže e, za krijumčarenje droge. Ako FARC istinu želi ući u e, civilni mirovni proces, tada bi su trebali odreći se svih kontakata sa krijumčarima droge, jer nema smisla da Timošenko nije objasnio svoje veze sa svijetom droge, jer se milijuni dolara su uključeni u tu industriju. A oni koji nisu odustali i nisu se odrekli svojih prijatelja, omogućuju nastavak tog posla. Fark ne plaća poreze zato što žele zadržati svoje financijska sredstva. E, sa, rad uvijek sadrži temeljne strateške elemente, kao što je logistika. Ovdje ne želimo e, rasklopiti mrežu krijumčara droge, odnosno pratiti trag novca. Siguran sam da će mirovni proces se nastaviti jer je to nezaustavljiva sila. Siguran sam da će u jednom trenutku doći mir prije ili kasnije, no nemamo govoriti o miru kada vidimo da u Kolumbiji se i dalje krijumčari droga i da je novac u rukama istih ljudi koji govore o revoluciji, ali i dalje održavaju e, taj posao. Gospođa Lunaček. Govorit ću španjolski. Obzirom sam sudjelovala u ad hoc misiji, ja bih željela zahvaliti supredsjedatelju misije, gospodinu Grandevu i drugim supredsjedateljima Amisija je bila rijetkost. Svi zastupnici su se složili oko onoga što želimo postići. Unatoč činjenici da to nismo željeli reći od prvog dana, svi smo se složili. Ponovit ću riječi koje smo upravo čuli, sjećam se dana održavanja referenduma, nedjelja, Gospodin Harogan i ja smo bili u Medainu na trgu na kojem su e, guverneri vodili kampanju za da i tijekom otvorenja e, glasačkih mjesta taj guverner je rekao da bi ovo mogli usporediti sa nečim što bi mi mogao ponuditi mir. Da mir nije bio, taj mir nije savršen, ali to je najbolje što su mogli izvući. Kolumbici su navikli na ovaj savršen rat, a činjenica da sporazum nije bio savršen, to je bilo najbolje što su mogli postići. Iz koje god političke obitelji da dolazimo, mi smo bili vrlo razočarani time što to nije bilo prihvaćeno i sada moramo početi iz početka. Možda uz podršku Nobelove nagrade za mir. No, ja bih radije da je e, referendum e, imao ishoda da uz potporu Europske unije. Gotovo svi smo se složili oko toga. I Federica Mogherini je rekla dan nakon glasovanja u ponedjeljak da fond, zaklada je nešto što će predložiti vijeću kako, će, kako bi pokušala izmijeniti način na koji pružamo podršku procesu i da ishodujemo drugačiji sporazum od onoga o kojem se glasovalo. No, radi se o tome da e, FAK se mora ukloniti sa popisa terorističkih organizacija, jer to je nešto što je ostvareno potpisivanjem sporazuma, a ne e, referendumom. Slično se dogodilo i sa Brexitom na neki način. Mnogo poluistina se navodilo tijekom kampanje, mnogo čistih laži i, vidjeli, i mnogim žrtvama faka je bilo teško glasovati da, jer neki članovi gerile u Kolumbiji e, će primiti novac da bi se reintegrirali u civilni život. To im je bilo jasno. pet mjesta u Senatu i pet u Kongresu će dobiti kako bi se mogli integrirati u politički proces. No kao što su kolege iz islamstva rekli, gospodin Fardos je rekao da oni će platiti bivšim gerilicima e, dvije godine, ali to košta manje od jednodnevnog bombardiranja pozicija FAKA te stoga moramo naglasiti da najveći dio regije u kojoj su živjeli žrtve sukoba, oni su glasovali da, a ljudi koji su glasovali ne su, ljudi koji su živjeli u gradovima u kojima više nije bio prisutan sukob. Postoji kolumbijski desničarski novinar iz iz koji je na Twitteru napisao da se čarobni realizam pretvorio u tragični realizam. I zadaća Europske parlamenta i Europske unije je sada podržati proces kako bi se e, ostvario mir koji nije tragičan, već realan. Nećemo trgovati kokainom, ali medom. Hvala. Drago mi je da smo ovom misijom pokazali da smo pobjedili i da želimo vidjeti mir u Kolumbiji. Referendum je pokazao da je pitanje mira vrlo složeno u toj zemlji Moramo zadržati ovo primirje koje smo ostvarili, moramo biti politički mudri i moramo biti politički inkluzivni, što zna, ova nagrada e, za mir e, Nobelova nagrada za mir je osnažila poziciju gospodina Sandersa. On je već obećao da će nastaviti sa mirovnim procesom. ću zadovoljan ako je Europska unija nastavi podržavati ga. Hvala i Europski parlament. Hvala i ti mogu se priključiti svim tim željama. Svaki mirovni sporazum ove vrste je uvijek nepravedan prema jednom dijelu e, uključenih. I to moramo sagledati u e, smislu e, mira koji je cijeli, kao što je gospođa Lunaček rekla, to je još uvijek mili, to je još uvijek bolje nego da imamo rat. Imam puno razumijevanja za patnje koje su proživjele mnoge obitelji u Kolumbiji. Njima to baš nije prihvatljivo. Ali nisam siguran, nakon što je došlo do neuspjeha, da se sve može okončati. Radi se o dugoročnom sukobu e, koji i koji ovaj mirovni proces e, će donijeti ako ne uspije vrlo visoku cijenu za kolumbijski narod i zato mi moramo izvana učiniti sve što je u našoj moći da se ne izgubi zamah i da ipak dođemo do sretnog ishoda. Gospodinu Grandesu sam vrlo zahvalan na izvješću i moramo e, i dalje pratiti što se događa i molimo da nas e, upozorite ako na bilo koji način možemo biti pomoćni korisni. Hvala lijepa. I ovime dolazimo do Gruzije. Tko će nas izvijestiti? Gospođa Gomez. Pa vi imate izvješće o svemu. bilo mi je drago da sam bila u e, Gruziji u misiji za promatranje izbora na izborima zajedno sa osce OSI-em parlamentarna skupština nato i Vijeće Europa su bili prisutni tamo. Vodila sam i e, zastupnike, dobro smo surađivali i to se pretočilo u e, izjavu za medije koju smo iznijeli tijekom tiskovne konferencije sa drugim izaslanstvima međunarodnih promatrača. Naravno, mi znamo što je na kocki u smislu demokratske konsolidacije za e, gruzijsku državu. Na posljedku, dan prije je vijeće najavilo da se donijela odluka o liberalizaciji viznog režima. To je bila vrlo važna odluka koju su svi pozdravili u Gruziji i to je e, učinilo relevantnim našu izjavu. Naravno, izbori se nisu odvijali u e, okupiranom dijelu Gruzije, u Abhaziji i Ošetiji, no tamo gdje se jesu održali, održali su se dobro, ljudi su znali što rade, bili smo impresionirani e, izbornim povjerenstvom i predsjednicom izbornog povjerenstva na konačnom sastanku koji sam održala s njom nakon izbora bila je vrlo e, pozitivna i otvorena za naše preporuke i željela ih je pretočiti u, a, djelovanje. Moram reći da je i vlada regirala pozitivno. Sreli smo se sa mislim iz poslova nakon naše tiskovne konferencije. Također vrlo važno je, moram reći, da smo bili vrlo opširni vezano u našem u vezano ono što se dogodilo. E, izbori su održani na profesionalni način. Žene su preuzele ključnu ulogu. One su e, vodile većinu izbornih mjesta. Bilo je nekih problema sa prebrojavanjem glasova. Bilo je previše ljudi na izbornim mjestima. nastala je gužva pod izgovorom transparentnosti. Previše ljudi je bilo akreditirano kao domaći promatrači. Oni očigledno bilo nisu bili domaći promatrači, već promatrači e, stranke na vlasti. I bilo je problema sa nekim incidentima zastrašivanja, dva ili tri vidljiva incidenta u Manuli i Medidi čak i blizu Tbilisija. Bila sam sama tamo, promatračica. To je bilo apsolutno neophodno i to je na neki način nije bilo korisno ni za koga pa ni za vladajuću stranku i neki od tih e, Incidenta su bili vezani uz vladajuću stranku, ljudi koji su potaknuli incidente i mi smo to tako i rekli. Također smo naglasili što se sve događalo tijekom kampanje, došlo je do tenizija, sve je to kulminiralo eksplozijom e, auta bombe e, e, protiv jednog zastupnika, kandidata zastupnika koji je sam bio E, uključen u izbornu kampanju. To smo shvatili vrlo ozbiljno. Mi smo izvršili pritisak na pravosuđe da se pokrene istraga ne samo vezano uz taj incident, već i uz drugi incidenta. To je ključno pitanje. Znate da postoji mnogo problema sa reformom pravosuđa i nedostatkom kazni za one koji su odgovorni za te incidente. I nešto što je staro nasljeđe ove zemlje, kao i svih drugih bivših sovjetskih e, zemalja u prošlosti, a to je uporaba nezakonitih snimki, e, što e, je štetno za privatni život građana. Hvala smo sa direktorom koji je nam je na dramatičan način pokazao kako je to utjecalo na njegov obiteljski i privatni život sve to zapravo odvlači pozornost od glavnih političkih rasprava i to smo rekli. Na primjer, UNM nisu prihvatili naš poziv da se uključe u raspravu koju smo mi organizirali kao promotrači sa svim političkim strankama. Najprije su došli, ali nisu sudjelovali u raspravi, a sam premijer nije sudjelovao u raspravi. Što bih željela reći? Rezultati prvog kruga su tu. Imaćemo 30. listopada drugi krug. E, u prvom krugu imamo polarizirane rezultate. Vlada stranka je dobila a sada se postavlja najveće pitanje da li će UNM bojkotirati izbore ili ne. čuli smo pozive na bojkot, no neki u stranci su protiv bojkota. Mislim da bi bojkot bio e, izdaja glasača UNM-a i drago mi je da ste vi predsjedniče već poslali demarše kako bi ih razuvjerili vezano uz suludu ideju bojkota unutar Gruzije. Postavlja se pitanje da kako ćemo provesti depolarizaciju i ublažiti eskalaciju nasilja u drugom krugu izbora i suprotno onome što su rekli ruski promatrači, gospodin Kalašnikov, on je rekao to nije pobjeda za Rusiju, unatoč činjenici da proruska, stranka je bila treća stranka koja je privremeno prešla prag. Svi rezultati su privremeni, u drugom krugu se stvari mogu izmijeniti, no to nije bila pobjeda za Rusiju, Jasno mi je da većina ljudi u vladajućoj stranci u oporbi su u svakom slučaju neće pribjeći Rusiji. Hvala. Neću ponavljati ono što je rekla Ana. Sve podržavam. Jedan bitan aspekt je uzimajući u obzir činjenicu da dvije najveće stranke su Njima se upravlja ne samo izvana, kao što je slučaj sa UNM-om, već milijarder u zemlji igra važnu ulogu i to ne pomaže legitimnoj vladi koja sadrži i dobre ljude i sa dobrim namjerama, a postoji ta podloga u kojoj se nikad ne zna što će ti milijarderi učiniti. Dakle, politička poruka gospođe Mogherini i većine nas ovdje. Bi trebala poručiti gospodinu Ivanišu da se suzdrži od uloge koju je odigrao. On je vjerojatno financirao kampanju jer samo njegova stranka je imala više novca na raspolaganju od svih preostalih stranaka. To nije zdravo okruženje. Sljedeći puta se to ne smije dopustiti. A utjecaj bivšeg predsjednika isto tako se treba smanjiti. Kada bi se to tako i učinilo, mislim da bi i građani bili sretni. Možemo podržati novu vladu kako bi se demokratizirala zemlja. First of everyone take... Svi će dakle sudjelovati u drugom krugu. Biće teško izbjeći dvotrećinsku većinu zato što vidimo da se koriste nekim elementima izbornog zakona. To je opasno jer se mogu povezati neki sustav i odjednom je 48% dvotrećinska većina. Ja sam razgovarao s njima i obećali su mi da će idući put promijeniti izborni zakon. Nastavit ćemo se time baviti. Dvotrećinska većina je uvijek velika veliki izazov za stranku na vlasti koja onda potom niti ne traži kompromisa. To se odnosi na neke zemlje Europske unije. Doista bismo im trebali reći da pobjedu iskoriste na jedan skroman način to je većina, dakle u vladavini prava, uz adekvatnu kontrolu vlasti. Ne možete sve učiniti samo zato što imate većinu, to je jedan nesporazum u demokratskom kontekstu. Mislim da bi mm, da bismo to trebali objasniti u ranim fazama kako bismo došli do pozitivnog razvoja situacije vezano uz njihovo približavanje Europi koje bi u suprotnosti moglo biti ugroženo. Mislim da od danas to može biti upućena poruka gdje na koncu čestitamo, ali upućujemo ovu primjedbu. Hvala lijepa. Okay. No, I'm not standing here, I'm sitting. Colleagues, it shocks me that I'm the oldest. Evo, ja sam onaj koji ovdje je najduže, a možda sam ujedno i najstariji. Imamo dakle listu govornika, izvolite. Es eh, negribētu atkartoties to eh, par to, ko jūs dzirdējat no Annas eh, Neću ponavljati ono što je već rekla Ana Gomez, voditeljica našeg izoslanstva. Želio bih se zahvaliti vama na vođenju i kolegama također i želio bih iznijeti nekoliko komentara. E, naša promatračka misija e, posjetila je grad Bonis i ta regija je zanimljiva jer u njoj žive e, različite manjine, Azerbajdžanci, Armenici i bili smo, bili smo u gradovima u kojima uopće ne žive etnički Gruzici. A ono što je gruzijska vlada pokazala tijekom ovih izbora je visok stupanj tolerancija u odnosu na različite etničke manjine. Informacije su bile e, napisane na različitim jezicima. Ne samo na gruzijskom. I u područjima u kojima ne govore svi gruzijski, to je bilo jako, jako dobro. Što se tiče incidenta. Bio sam sa kolegom u gradu. I morali smo napustiti grad. Ulice su bile blokirane, no ono što sam čuo je da je jedna osoba htjela dva puta glasovati, to mu je bilo zabranjeno i onda nastao konflikt. I ovdje moram spomenuti da nas, mi smo posjetili 12 izbornih mjesta i na svakom izbornom mjestu je bila skupina ljudi, desetak ljudi. Mi smo ih pitali što vi ovdje radite. Oni su rekli, mi samo malo, mi smo promatrači. I to je stvaralo tenziju Bilo je 9000 promatrača, lokalnih promatrača. Gruzijska vlada je pretjerala sa svim sigurnosnim mjerama. Mislim da je parlament tako oštro kritizirao Gruziju da se, da se željeli dvojstruko osigurati. kontrolirali su putovnice, mnogo pečata. Nisam u životu nikada nešto slično doživio, ali kod ovih izbora u Gruziji nije sigurno bilo krivotvorenja glasačkih listića. Vidjet ćemo što će se u budućnosti dogoditi u drugom krugu. Hvala. Ana Fotiga, izvolite. Uh, of course, I, I subscribe to, to, many words uh, uh, about our, our mission. Ja se pridružujem izjavama koje smo čuli do sad. Doista smo bili učinkovit tim promatrača. Ono, na čelu sa Anom Gomez, kojom želim čestitati na dobrovoljenom zadatku. Dakle, U svojoj ocjeni izbora dali smo jedan širi kontekst, također smo se obratili nekim, obratili, smo uzeli obzir neke detalje koji su bili izvor zabrinutosti. i Mislim da su zato naše sudjelovanje ima pozitivnu vrijednost. Iduća tri tjedna su jako važna i razdoblje nakon toga. Po mojim saznanjima, tvrdnje o nekim zastrašivanjima, te upletenost administracije u neku, neke predizborne aktivnosti su nešto što mu izaziva zabrinutost. To je, imamo stranku koja je otvoreno proruska. ona može unijeti promjene u gruzijski parlament. Dvije male proevropske stranke vode profesionalni političari, Alasanja i Uzupaškili, ne su izgupile. Oni su bili koalicijski partneri Rekla bih da su bili odgovorna oporba. Mogu zamisliti ton rasprave, dakle u ovim, među ovim strankama koje predstavljaju različite interese u gruzijskom parlamentu. I nakon glasa o Stratkomu mogu zamisliti razne posljedice toga. Potom, tom slučaju da li moramo to stalno naglašavati. Da kako bi oporba preživjela u Gruziji da je potreban pluralizam medija. Dijelim stajalište kolegice da je važno da oni zadrže dakle demokratski sustav, da ostanu u parlamentu, da iskoriste instrumente na raspolaganju. Dakle, to je bila moja poruka njima, ali mogu Zamislite, Njihove vođe su u zatvoru, to je nasilje, zastrašivanje, nepravilnosti u izbornoj kampanji. Jednako to sve izaziva zabrinutost. I u drugom izbornom krugu moramo biti tamo. The, survival of a democratic Georgia. I osigurati se da tamo preživi demokratska Gruzija. Petras Ostrevičus. Prošom. Thank you, Chair. Petar Ostrevičus, izvolite. The assessments uh, given uh, today. I think the Slažem se sa ocjenom koju su dali kolege. Run um, elections at uh, election day were the matter of fact which we have to Dakle vidimo da su tu zabilježene određene nepravilnosti, dakle oni su zabilježeni još tijekom predizborne kampanje i moramo biti jasni i to treba biti stalno na dnevnom redu sa gruzijskim kolegama. Dakle, prijetili su, neki ljudi su dakle primali prijetnji smrću, članovi oporbe, Dakle, njih se zastrašivalo na razne načine. Ono što se dogodilo u Gruziji, dakle, nakon prvog izbornog kruga, je konsolidacija položaja te države, dakle oni možda imaju određen broj mjesta u parlamentu, a ili će ono što će slijediti biti kolaps e, oporbe. Imamo dakle i dvije liberalne stranke, one su dosta velikom neredu. Dakle, Sanja je odlučio dakle, ne sudjelovati u drugom krugu izbora i to nije dobro. ćemo vidjeti političko natjecanje, zdravu konkurenciju između stranaka. Međutim, ne smijemo okrenuti leđa Gruziji, moramo ispuniti ono što smo obećali toj zemlji. Liberalizacija viznog režima, to nije bio dar za izbore, to je bilo priznavanje poduzetih, su provedenih reformi i svako kašnjenje sa naše strane izazvaće će niz pitanja, sumnju od strane Gruzijaca i zato pozivam naš odbor da donese potrebne odluke, odnosno da zatraži od naših pregovora u odboru Libe da na odgovoran način i u dogledno vrijeme dakle, postignu sporazum, dakle to se odnosi na Ukrajinu, moramo ispuniti svoj dio obećanja. Ne mislim da je sada Gruzija u situaciji da bolje pregovara sa Rusijom i dokrene leđa Europi. Mislim da je sada prerano za takve prosudbe. Nikad nismo od njih tražili da se ponašaju na ovaj ili onaj način. Oni imaju tu suverenu odluku po tom pitanju. Nadam se da će Gruzija ostati naš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 skoro sve što sam htjela reći već je rečeno. Dakle, tu su dakle naše obaveze vezane uz liberalizaciju viznog režima. Dakle, odluka je donesena na osnovu odgovarajućih temelja. Sada dolazimo do drugog izbornog kruga. htio sam nešto dodati. Stranka je dobila EPG 5. Postoji sve stranke koje su prešle prag nisu proruske stranke. UNM treba sudjelovati u drugom krugu, suludo je da to ne učine. I evo, završila bih sa jednom, uz optimističan ton. I tu je predsjednica izbornog povjerenstva koja je uzela u obzir neke kritike koje smo uputili. I dakle, tu su administraciji izbora sudjelovale brojne žene na regionalnoj razini. I ova gužva koja je Pomenuta, bio je taj entuzijastični pokušaj da imaju što više promatrača, klasička mjesta su bila prilično mala i to je bila grozna kombinacija. Vidjet ćemo kakav će biti sastav parlamenta s obzirom na ishod ovog, e, ovih izbora i kako će se odgraditi odnosi. Thank you Hvala lijepo. Dakle, tim završavaju primjedbe kolega. Još nekoliko riječi onome što je rekao kolega Brok. Bilo bi štetno ukoliko bi sada tonovi postali arogantni u toj zemlji. To je velika odgovornost za ono što će se dogoditi od danas pa do drugog izbora, kruga izbora, dakle u smislu nasilja i tako dalje. Slažem se s ovim što su rekli kolege vezane uz promjenu dakle, perspektive. Ljudi su zabrinuti. Dakle, ovo sužavanje predstavnika, hoće li to štetiti demokratskom procesu? Mislim da je, će biti važna uloga koju će odigrati oporba, tko, god to bio, i to će poslati jasnu poruku i UNM-u koji razmišljaju tome da bi bojkotirali rad parlamenta i to bi bilo doista negativno, odnosno najgora stvar za tamošnji demokratski proces. Thank you uh, uh, very much. That ends our meeting. And the next meeting is... Idući sastanak se održava dvadeset listopada u 9 sati. Thanks for for the interpreters